Very good. Želim vam uh, srdačnu dobrodošlicu na ovom važnom sastanku. Kao predsjednik odbora LIBE, drago mi je da pozdravim naše kolege iz uh, nacionalnih parlamenta i uvažene goste na ovom vrlo važnom uh, sastanku o dva UN-ova sporazuma globalna sporazuma. Ovaj postupak e, zahtjeva mnogo vremena i novca. E, neobično je važno dakle za nas da e, razmijenimo mišljenja na ovom vrlo važnom sastanku. U tijeku mojih uvodnih izjava ću pozdravljati i naše goste. pridružit će nam se i razni drugi gosti u, tijeku našeg zasjedanja. E, moja draga kolegica Wikstrom će e, predsjedati drugom sesijom, a ja ću biti predsjedatelj prvog zasjedanja. E, dragi zastupnici i zastupnice, dragi iz Europskog i nacionalnih parlamenta, dragi gosti, E, drago mi je što vas mogu pozdraviti e, sa, e, za, zajedno s mojom kolegicom Dubravkom Šuicom, potpredsjednicom AFETA s kojim je Libe povezan na ovom sastanku. nažalost, zbog zimskih uvjeta u Sofiji, gospoda Grozdanova, predsjednica odbora za vanjske poslove Nacionalne skupštine Republike Bugarske, nije mogla danas stići u Brisel. E, to nam je jako žao, ali nije mogla doći. E, druga sesija. E, njemu će predsjedati, kao što sam rekao, Cecilija Wikstrom. Dragi kolege i kolegice, pozdravljam vas na ovom važnom sastanku jer imamo postupak u kojem smo svi angažirani, imamo predstavnike nacionalnih parlamenata i komora iz 19 e, država članica i iz Norveške. E, to, e, je, to pokazuje veliko zanimanje nacionalnih parlamenta za ovu temu. Europski parlament, a naročito Libe, obraća veliku pažnju postupku ova dva sporazuma E, spoznaje da to predstavlja povijesnu priliku da postignemo niz e, ciljeva i načela u vezi sa međunarodnim migracijama u svim dimenzijama. E, teško je nadići sve probleme, ali je važno da smo svi uključeni. U rujnu 2016. Europski parlament e, sudjelovao sa svojim izaslanstvom na čelu sa e, Cecilijom Wikstrom na e, sastanku na vrhu za izbjeglice i migrante i usvojio je deklaraciju iz Njurka. Mi smo usvojili niz akcija s ciljem da se aktivno uključimo doprinosu ovom procesu. Od tada smo imali niz sastanka E, na temu globalnih e, sporazuma u suradnji s drugim odborima poput AFETA i DEVEA. E, želim zahvaliti svim gostima koji su došli ovama, ovamo i koji će ovdje govoriti. Danas imamo priliku da se sastanemo s kolegama iz nacionalnih parlamenata zajedno sa odborom AFET i drugim dionicima Eh, ovaj sastanak je zamišljen tako da maksimiziramo uključivanje naših kolega iz nacionalnih parlamenata jer velik dio eh, rasprava se događa na nacionalnim razinama. Molim da za praktične svrhe eh, pribilježite da ćemo imati prijevod na sve službene jezike osim gelskoga. Mm, mi ćemo e, nastojati olakšati doprinos u dva paralelna procesa. Prvu sesiju ćemo posvetiti globalnom sporazumu o izbjeglicama, a drugu na e, globalni sporazum e, za sigurne, uredne i zakonite migracije. mi ćemo razmotriti razne kuteve gledanja na ovaj postupak u cijelom svijetu u sljedećim dekadama. Za Europski parlament pripremamo rezoluciju koja bi trebala biti gotova u ožiku. Međutim, konačni rezultat je kolektivni proces i svi moramo surađivati kako bismo postigli koncesiju. Nadam se da ćemo danas dati važan doprinos ovom procesu i na kraju za Europski parlament. Moramo reći da on mora sudjelovati u, na konferenciji koja će se organizirati u Maroku u prosincu ove godine. Mi možemo dati vrijedan doprinos raznim glasovima u raspravama po temama koje su povezane sa migracijama i azilu. Sada ću dati e, riječ e, gospođe Andi Kristija koja je pod e, koji je potpredsjednik AFETA. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Claude Moraes, hvala što ste organizirali ovaj interparlamentarni sastanak. Hvala našim kolegama iz nacionalnih parlamenta što su došli u Brisel na ovu raspravu. Drago mi je da imamo ovu priliku za dubinsku diskusiju sa parlamentarcima iz svih dijelova Europske unije. Europski parlament e, podupire e, napora UN-a za globalni sporazum i okvir za e, izbjeglice. Stoga pratimo procese sporazuma vrlo pažljivo 2016. smo imali sastanak UN-a na vrhu o izbjeglicama i azilantima. Pa pomno pratimo međuvladine pregovore koji su upravo počeli. E, želimo da nas se čuje u pregovorima do plenarne rezolucije u, koja će se usvojiti e, u ožiku. Migracija je globalni fenomen broj migranata se cijeni na 260 milijuna u cijelome svijetu. Očekuje se da će i dalje rasti. E, oružani sukobi, e, siromaštvo, klimatske promjene, demokratski razvoj i stalna razlika između bogatih i siromašnih E, stalno će gurati ljude da odlaze iz svojih zemalja u potrazi za boljim budu, budućnošću. Migracija je fenomen koji neće nestati. Nijedna zemlja ne može to rješavati sama, stoga moramo zajedno raditi kako bismo našli načine s drugima da riješimo probleme migracije i prisilnog e, raseljavanja na način koji će biti na korist migrantima i zemljama domaćinima i zemljama podrijetla. Trebamo međunarodna pravila koja će osigurati da je, su migracije uredne, da izbjeglice i migranti su sigurni i da e, maksimalno iskoriste mogućnosti međunarodne migracije. E, stoga je globalni sporazum za migracije i globalni e, sporazum za e, izbjeglice važan. To je, su zajednički na, principi za rješavanje migracija i izbjeglica na globalnoj razini. Nulti nacrt koji je objavljen pred nekoliko E, tjedana e, daje odličnu bazu za međuvladine pregovore. E, radujem se da ću čuti mišljenja naših sugovornika iz nacionalnih parlamenta, Gospodin Krisija je iz odbora AFET. To pokazuje naš holistički pristup ovom problemu vidite iz popisa naših gostiju koliko je ova tema važna e, i koliko sredstava moramo posvediti ovom problemu. E, povjerenik Avramopulos je s nama ovdje i također će nešto reći u uvodu i on je stalno uključen u ovaj proces. Pa ćemo sada saslušati povjerenika Avramopulosa. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala Klod. Dragi članovi Europskog parlamenta, dragi članovi nacionalnih parlamenta, vrlo mi je drago e, što sam ovdje s vama danas da raspravimo o, e, sadašnjem procesu usvajanja krajem godine globalnog e, sporazuma o izbjeglicama UN-a za E, sigurne za uredne i zakonite migracije. Drago mi je što vidim e, među nama e, tolik predstavnika Ujedinih naroda. To je kritični trenutak u povijesti međunarodne suradnje i to će definirati ono što ćemo ostaviti iza nas budućim generacijama to je jedinstvena prilika da razvijemo e, široko razumijevanje toga kako na ljudski način i učinkovito upravljamo migracijama i to zajedno, sada i dugoročno gledano. Evropska unija e, igra važnu ulogu u tome. Ona mora tu ulogu odigrati Prošlog sam tjedna bio u Njujorku, sastao sam se sa glavnim tajnikom UN-a, Antonijom Gutierrezom, specijalnim izaslenikom za međunarodne migracije Liz Arbor i predsjednika a, Skupštine e, UN-a, e, poljskog e, ministra vanjskih poslova. Oni očekuju da će Europa igrati vodeću ulogu o ovim pregovorima. Tijekom e, proteklih triju godina Evropska e, unija je već ojačala e, suradnju s ključnim partnerima, zemljama partnerima. U našem je interesu da konsolidiramo globalnu suradnju. Zašto? U prvom redu jer naši građani žele da bolje upravljamo migracijama i to s pravom zahtijevaju. Drugo, jer e, to nije nacionalna ili evropska odgovornost, već globalna odgovornost. Treće, moramo biti e, pripremni i spremni za budućnost možda ćemo se u budućnosti susretati sa e, drugim krizama, ali ne smijemo biti nespremni kao što je to bio slučaj prije četiri godine kad smo imali e, e, migracije bez presedana, a Europa zato nije bila spremna. Stoga u pravi migracijska situacija je još uvijek na vrlo slabim nogama E, moramo dalje jačati naš rad. Za ove sporazume moramo uspostaviti ravnotežu e, u našem sve kao što to postižemo u našoj sveobuhvatnoj migracijskoj politici. Mi smo svi zajedno u Europi e, u posljednje tri godine razvili takove postupke koji daju rezultate. E, oni koji su stigli u 2017. njih ima 80% e, manje nego e, prije izbijanja krize. Naše vanjske granice su sada bolje zaštićene i bolje njima upravljamo. Životni uvjeti ljudi u trećim zemljama su se poboljšali, naročito u Turskoj. Obveze e, e, azila su se smanjile za 50%, a države e, članice su pospješile postupak ocjenjivanja. Mi sada vraćamo više migranata i osiguravamo siguran i zakonit ulazak u Europsku uniju to mora naći mjesto i u budućim sporazumima. Istovremeno e, rasprava o globalnom sporazumu mora biti prilikom da promijenimo naš diskurs o migraciji i u Europi i na globalnoj razini. Mm, e, ovdje želim podcrtati e, koliko se oslanjam na vas članove Europskog parlamenta i e, članove svih nacionalnih parlamenta da predamo e, poruku e, našim sugrađanima, poruku koja se zasniva na činjenicama, a ne na mitovima. U ovom bih kontekstu rekao sljedeće o, o dvama sporazumima. Počet ću sa globalnim sporazumom o izbjeglicama. Broj E, prisilno raseljenih lica u svijetu danas je nadišao e, e, broj bez presedana od 65,6 milijuna ljudi. To je bez presedana. Muka i bijeda tih izbjeglica raste u posljednjih nekoliko godina. Moramo jasno reći da dođemo do uspješnog sporazuma je povijesna potreba. Europska unija ostaje e, potpuno mobilizirana sa svim akterima. Ona želi spriječiti sukobe i riješi postojeće sukobe. Međutim, e, rješavanje uzroka traje. To zahtjeva mnogo vremena Uređivanje situacije u Siriji će trajati mnogo godina. U međuvremenu e, postoje ogromna potreba za globalnu odgovornost i solidarnost kako bismo upravljali ovim e, rekordnim brojem e, prisilno raseljenih osoba. Dodana vrijednost globalnog sporazuma o izbjeglicama je, su održive e, solucije kako bismo kolektivno mogli bolje sprečavati, reagirati i upravljati tokovima izbjeglica. E, globalni sporazum treba osigurati bolje dijeljenje odgovornosti u državama članicama. Evropska unija e, potpuno podupire taj cilj. E, na osnovi našeg e, iskustva u posljednjih nekoliko godina znamo da moramo izgraditi e, mehanizme koji su otporni na krize kako bismo zaštitili ljude i u Europi i u našim partnerskim zemljama. S tim u vezi Europa postiže i ispunjava svoje ciljeve. 2016. 672 tisuće ljudi je dobilo zaštitni status u Europi 2017. Države članice su dale zaštite, zaštitu 382 tisuće ljudi iz Afganistana, Sirije i Iraka uglavnom. Istovremeno druge zemlje, naročito na Srednjem istoku i u Africi, su domaćeni još većem e, broju izbjeglica. Naša je dužnost i naš je interes da im dademo potporu koju trebaju. E, s tim u vezi e, izjava Evropske unije i Turske jeste primjer kako možemo poduprijeti zemlju koja daje zaštitu više od 3 milijuna izbjeglica. Evropska unija e, e, instrument Evropske unije u, Turskoj financiran sa 3 milijarde e, eura daje podršku za humanitarnu pomoć, obrazovanje, zdravstvenu skrb, urbanu infrastrukturu i socioekonomsku pomoć izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Turskoj. Nakon što su pobjegli od ratova. Ljudi se stalno kreću kroz razne zemlje dok, nađu sigurno, dok ne nađu sigurno utočište. moramo ih podržavati u susjednim zemljama kako bismo ih spriječili da se upuste u opasna putovanja, da bismo ih spasili od eh, nemilosrdnih krijumčara. Stoga pozdravljam sve mehanizme e, u nultom nacrtu za pomoć e, partnerskim zemljama koje su udomile velik broj izbjeglica. Također trebamo e, ojačati legalne puteve, legalne puteve dolaska. U protekle dvije godine Europa je u tome znatno napredovala. E, provedbom Europskog e, plana premještanja e, i izjave iz Turska, Evropska unija iz 2016. 27 tisuća izbjeglica je preseljeno moramo ima, ići i dalje i preseliti 50 tisuća ljudi u sljedeće dvije godine. Globalnim sporazumom e, više zemalja u cijelome svijetu se moraju uključiti u plan preselenja. Žao mi je e, da moram reći povlačenje SAD-a iz globalnog sporazuma je e, vrlo žalosno. E, to je, e, SAD je velika zemlja koja ima dugu tradiciju preselenja. Ona je bila primjer za druge zemlje. Bila je primjer. Pozdravljam operativne mjere koje se predlažu za prihvat i pristup u određenu zemlju. To je važno za sigurnost u nas. Moramo imati dobar screening e, novodošlica, moramo koristiti e, baze podataka kako bismo bolje upravljali tokovima izbjeglica i ocijenili potrebe izbjeglica. To je ključ e, naših akcija. Moramo identificirati ranjive izbjeglice, naročito djecu za koje moramo imati poseban pristup bit e, sporazuma za izbjeglice jeste da e, se ne možemo zadovoljiti rezultatima. Moramo i dalje biti aktivno. Da e, zajedno smo poduprli izbjeglice i susjedne zemlje koje su pod utjecajem sukoba u Siriji, na primjer. Ali taj sukob još nije završen, nažalost. Situacije poput e, kriza Rohingija nas podsjeća da se javljaju druge paralelne krize. One će se i dalje javljati. Moramo biti spremni za to. I to me sada dovodi do globalnog sporazuma za migracije. Dok smo se do sada fokusirali na ljude koji su bježali od sukoba, ne smijemo zaboraviti da većina izbjeglica danas ne bježe od sukoba. Mobilnost e, će definirati e, budućnost naših kontinenata. E, povjesni će povjesničari budućnosti će ovaj, ovo vrijeme nazvati erom migracija, mobilnosti. Moramo tom mobilnošću bolje upravljati. Pred dva sata sam se sastao e, sa dva kofacilitatora e, koji e, pripremaju globalni sporazum za sigurne, uredne i zakonite migracije. Zahvaljujem im za uravnotežen nacrt koji je dobra osnova za nadolazeće pregovore. E, podijelio sam s njima moja mišljenja. E, mislim da je globalni sporazum e, može biti učinkovati ako razlikujemo između redovnih, urednih i neurednih migracija sve zemlje moraju spoznati kao dio tog globalnog sporazuma. Da, u prvom e, uredu e, zemlje prihvata će pustiti neke ljude na svoj teritorij, drugo da će neke zemlje morati ponovno prihvatiti svoje državljane. Dragi kolege, ne možemo ignorirati e, demografsku situaciju, ali ne možemo ignorirati ni gospodarsku situaciju. E, e, zakonita migracija je jedan instrument za bolje upravljanje migracijama. Ako njima dobro upravljamo, onda to može imati važan pozitivan učinak na naša gospodarstva i društva kako za migrante, tako i za zemlje podrijetla. I stoga moramo surađivati sa državama članicama kako bismo razvili ciljane e, pilot projekte za zakonite migracije iz trećih zemalja. E, ekonomska situacija u, u u zemljama članicama se mora uzeti u obzir kao i socioekonomska situacija u zemljama podrijetla. također moramo ozbiljno shvatiti borbu protiv e, nezakonitog e, zapošljavanja, a osigurati da e, radnici, migranti dobiju zaposlenje i to po u zakonitim uvjetima. Moramo biti e, realistični i pragmatični. Oni koji nemaju pravo da ostaju u Europskoj uniji, njih moramo vratiti što brže. Naši građani e, očekuju od nas da to e, postignemo. Možemo održati i priuštiti si našu gostoljubivost za one koju ju trebaju, ako je ta ako se ta gostoljubivost ne zloupotrebljava od strane onih koji je ne trebaju. Globalni e, sporazum mora osigurati uredne migracije i stoga suradnja na međunarodnom razvoju je od ključne važnosti. Jasno je, moramo formulirati e, obveze za e, E, zemlje podrijetla da ponovno prime svoje državljane kad je to potrebno. Evropska unija e, već pregovara sa Bangladešom, Gvinejom i Etiopijom. Raspravljamo o ponovnom prihvatu. Globalni sporazum e, o migracijama mora podupirati i jačati taj postupak. I na kraju moramo se pomiriti sa činjenicom da oni koji imaju pravo da ostanu u našim zemljama, e, bilo oni izbjeglice ili e, drugi migranti koji zakonito borave u EU, nađu svoje punopravno mjesto u našim društvima. Moramo ulagati u integracije. E, to će biti i to je od socijalnog i ekonomskog interesa ako želimo izgraditi E, društvo za budućnost. Dragi kolege i kolegice, ne možemo tračiti vrijeme. E, ova dva sporazuma dolaze u pravi trenutak. E, zahvaljujem Klodu što je organizirao ovaj sastanak danas. On je zaista važan, dolazi u povijesnom trenutku. Moramo biti smjeli i ambiciozni za budućnost, politički, operativno, ali i financijski govoreći. Evropska unija i njene države članice moraju govoriti jednim glasom e, na međunarodnoj sceni kako bi e, postigli e, ambiciozni sporazum na ova dva područja do kraja ove godine. U našem je interesu da postignemo globalno sporazumijevanje na području migranata i izbjeglica u cijelome svijetu. Također računam na sve vas da se uključite i angažirate e, u plodnom dijalogu, konstruktivnom dijalogu sa vašim vladama i da razgovarate e, o ta dva sporazuma. Ja ću obavještavati Evropski parlament kao i uvijek o razvoju pregovora u Njujorku. E, vratit ću se ovamo da s vama raspravljam o toj vrlo važnoj temi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, e, Zahvaljujemo povjereniče. Znamo koliko su važna ta pitanja i hvala što ste podcrtali to na tako sveobuhvatan način, što svakako pokazuje koliko su teška i ali važna oba sporazumna Krenemo odmah e, ravno na prvu, e, prvi radni dio, pa prije nego što krenemo e, na raspravu sa nacionalnim parlamentima. Drago nam je što su ovdje predstavnici UN-a i nevladinih udruga, pa želim pitati evo, žele li i mogu li doći ovdje k nama naprijed. Hvala još jednom povjereniku i njegovom timu. Evo jedan trenutak pauze pa samo da se uredimo e, i dogovorimo. So colleagues, as um, so as not to da ne gubimo vrijeme, ja ću krenuti sa uvodom, dok evo kolege nam se pridružuju ovdje za stolom. Okay, so welcome to all of you. Dakle, još jednom dobar dan svima, dobrodošli na ovoj eh, prvoj sjednici, na prvom dijelu našeg sastanka koji ćemo nakon uvodnog dijela otvoriti i za raspravu svim sudionicima. I gospođa Mece, i gospođa Kjenge će također sudjelovati dakle, u ovoj raspravi o globalnom sporazumu o izbjeglicama, ali prvo ćemo evo čuti koje su perspektive i pregled e, globalnog sporazuma i kakav je napredak. Doista nam je drago što su uključeni s nama u ovaj proces, a nije ni prvi puta da su s nama, pa zahvaljujemo. Dakle, pozdravljam Volkera Turka, pomoćnika visokog povjerenika za zaštitu NHCR, Leonor Nieto Leon, šef CHB1, gospođa Spaziju Papadopulu, eh, višu dužnosnicu Europskog vijeća za izbjeglice i eh, izgranike Ekre. Intervenciju također ćemo čuti i gospodina Fabija Bagija koji nam je ponovno došao eh, iz Svete stolice. Dakle, još jednom podsjećam da njuška deklaracija je dakle već dostupno u nultom nacrtu. Ovdje su i veleposlanici koji će govoriti, a koji su bili ovdje prije sastanka. A to će biti početak e, prije formalnih pregovora. Nulti nacrt sastoji se od dva dijela. Svi naši govornici govorit će o oba ova nacrta. Nakon toga će slijediti rasprava. Pa odmah, e, evo, dajem riječ eh, gospođu Volkeru Turku iz UNHCR-a da u 15, 10 do 15 minuta nam dade pregled eh, i načelno koji je pristup UNHCR-a. Zahvaljujem eh, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dame i gospodo, doista je zadovoljstvo imati ovu priliku uključiti se s vama kao zastupnicima u E, ovom važnom pitanju kojim sam se suočio svijete na različite načine. Doista jest važno da možemo računati na vašu potporu e, i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I znam također i da na međuparlamentarnoj razini e, se puno toga radi po pitanju imigracije i izbjeglica. Želim se sad osvrtočiti na globalni sporazum o izbjeglicama, ali prije nego što krenemo neke detalje, evo da dopuste da kratko ocrtam kontekst, a dio smo već čuli od povjerenika Avramopulosa. No evo, želim vam dati i našu perspektivu UNHCR-a, dakle o tome. I važno je da kad krenemo u ovu raspravu ne izgubimo iz vida taj globalni kontekst. Vidjeli smo porast opsega kompleksiteta e, ove ovog fenomena u posljednjim godinama, što pokazuje same brojke, ali to pokazuje također i što se tiče e, trajanja e, i ove prirode nasilnog premještanja. Znači kad govorimo o ovim izbjeglicama, to su ljude koji bježe E, iz e, sukoba i od znatnih kršenja ljudskih prava. Sve više vidimo i da tu postoji povezanosti sa pitanjima kao što je uništavanje okoliša i degradacija okoliša i klimatske promjene, iako to nije izravni uzrok e, razmještanja. Ipak u Somaliji, Etiopiji, Rogu Afrike i drugdje to igra također ulogu i to je važno također imati na umu. Također je važno to posebice u europskoj raspravi, imati na umu da zemlje koje su pod najvećim utjecajem nisu u Europi, nego su na globalnom jugu. 84% su u najsiromašnijim i očajnim dijelovima svijeta, a suočeni su sa vlastitim razvojnim izazovima i recimo zemlja kao Uganda sa milijunom eh, ljudi koji dolaze iz Južnog Sudana. Možete zamisliti što to zapravo znači i za infrastrukturu i za zajednice što se tiče eh, eh, iznalaženja humanitarnog odgovora na ovo. Još jedna statistika koja je važna je da 60% svih izbjeglica su zapravo smješteni u deset najvećih zemalja domaćina, što zapravo pokazuje koliko je neuravnotežen globalni sustav. I također znamo da se ovdje ne radi samo o izbjeglicama, nego i o ljudima koji su interno razmješteni. Znamo da još uvijek imamo 43,1 interno razmještenih osoba, kao i procjenjenih 10 milijuna osoba bez državljanstva i kao što smo upravo čuli od povjerenika Avramopulosa, u kontekstu Mijanmara i Bangladeša. Činjenica da više od 700 tisuća izbjeglica iz Mijanmara, Rohingya koji su otišli u također pobjegli kao izbjeglice, su između ostaloga i rezultat statusa bez državljanstva, teške diskriminacije i tako dalje. Zbog toga 1946. jedna od prvih rezolucija Opće skupštine jasno je pokazala da pitanje izbjeglica su nešto što se tiče međunarodne zajednice i utječe na cijelu međunarodnu zajednicu i da zahtijevaju međunarodnu suradnju kako bi se na njih odgovorilo i tako mislim i samo to priznanje svakako je i u UN-u jasno pokazalo potrebu i da se nešto učini po tome. I od 1946. smo vidjeli e, u ovom području prisilnog razmještanja solidni e, okvir pravnih politika koji e, i operativnih odgovora koji je odgovara na to pitanje. Znači ne samo na pravnoj institucionalnoj razini, nego i stvaranjem institucija kao što su UNHCR, ali i e, recimo agencije za pomoć u Palestini i tako dalje. Najnoviji iz toga je Njurška deklaracija i Njurška deklaracija, a to je važno imati na umu, je proizvala dva procesa i dva proizvoda, jedan o izbjeglicama, i jedan za sigurne, uredne i redovne migracije. Što se tiče izbjeglica, UNHCR je nekako hibrid jer je visoki povjerenik, visoka povjerenica bila zatražena da temeljem praktične primjene sveobuhvatnog e, okvira za odgovor na pitanje izbjeglica diljem svijeta i nekih iskustava ovdje, a kao i konzultacija sa svim dionicima, zemljama članicama, parlamentarcima, civilnim društvom, nevladinim udrugama, i vjerskim zajednicama da se iznađe prijedlog teksta. I sada smo negdje u posljednjoj trećini ovog e, procesa, izvukli smo pouke iz 13 zemalja gdje smo primijenili CRF, Imali smo pet neformalnih tematskih konzultacija prošle godine u Ženevi, kao i niz regionalnih konzultacija svakako i krenuli smo i proizvali nulti nacrt globalnog sporazuma o izbjeglicama koji je izdan 21. siječnja i krenuli smo u formalne konzultacije u Ženevi oko tog doba, što znači e, krenuli smo razgovor sa zemljama članicama i drugim dionicima o tome kako osigurati da globalni sporazum o izbjeglicama bude obogaćen i nadahnut iskustvima zemlja, zemalja koje su suočene s njime, ali ove zajedničke volje koju povjerenik Avramopoulos, ali i mnogi drugi i u ovom odboru i AFETU su također istaknuli kao potrebu za daljnjim djelovanjem. Dakle, što zapravo e, nulti nacrt e, iznosi. Evo samo kratko ću dati pregled što to zapravo znači. Načelno i zapravo e, želja mu je E, popuniti jednu trajnu prazninu koja postoji, a to je e, podjela međunarodne odgovornosti na globalnoj razini. To je jedno od težih pitanja s kojima smo suočeni tijekom mnogih godina i spomenuto. Spominje se u preambuli konvencije iz 51. ali nikad nije e, zacrtano detaljno. Samo se kaže da je potrebno ostvariti međunarodnu suradnju, ali ne kaže se kako, niti tko je odgovoran i tako dalje odnosno ne dovoljno detaljno. Niti, e, niti je dovoljno detaljno zacrtano. Međutim, tu se temeljimo na godinama prakse, zapravo gotovo 70 godina prakse. Dakle, globalni sporazum stvarno pokušava iznijeti onakve potporne mjere koje su potrebne zemljama koje su pod posebnim utjecajem zbog e, velikog pritoka kao Bangladešu, Uganda, Etiopija, Tanzanija i tako dalje, ili zbog e, produljene situacije u kojoj su e, se našli već brojne godine što uključuje i posebice 5,3 milijuna sirijskih izbjeglica u zemljama oko Sirije. Ono što se ovdje pokušava postići je uključiti širi niz država, ne samo one države koje, na koje se međunarodna zajednica oslanja, to su obično donatorske države, Europske i zemlje članice igraju tu važnu ulogu, međutim to ide i u područja kao što je preseljenje. Naime, preseljenje je znatan i ključan signal solidarnosti koji će nam trebati i to ne samo za situacije koje su bliže Europi nego iskreno kao globalni alat za podjelu odgovornosti. Također želimo dalje raditi na humanitarnim razvojima, imali smo neka važna iskustva sa svjetskom bankom tu i tako dalje. Međutim, treba osigurati da kada izbjeglice posebice ostanu u dugim situacijama takve vrste, da se može osigurati da razvojna suradnja krene dovoljno rano kako bi djeca imala pristup obrazovanju, također da zdravstvene usluge budu osigurane ne samo izbjeglicama nego i zajednicama domaćina kako bi se ta situacija pretvorila u priliku uključujući razvojnu perspektivu. Svakako veći fokus je na potres za rješenjima. Rješenja nisu u zadnje vrijeme baš bila pri ruci, što se pogotovo, što se tiče do dobrovoljnog vraćanja. No, čuli ste i od glavnog tajnika sa naglaskom na prevenciju i pronalaženje kreativnih načina za rješavanje temeljnih uzroka da će svakako za to doći veća potpora međunarodne zajednice. Globalni sporazum o izbjeglicama zapravo nije pravno obvezujući, nije nove ugovor niti konvencija, ali istovremeno će imati veliku političku važnost jer biti će usvojeno od svih 193 e, država članica i kada se usvoji biti će golemi korak promjene koji će se pojaviti na načinu na koji međunarodna zajednica radi sa posebice zemljama koje su pod najvećim teretom i time se vraćamo i na ono što ste vi i sami u svojem radu kao parlamentarci istaknuli. A posebice nama će biti važno osigurati da, da, e, da imamo e, snažnu e, izjavu potpore kako bismo osigurali da globalna priroda i međunarodna priroda E, pokaže da je Europa svakako jedan sastavni dio i da nije udaljena od toga, nego da igra vrlo ključnu ulogu i vidjeli smo to i na strani država članica i institucija Europske unije, posebice komisije. E, no, također da se osiguraju predvidljivi, dobro financirani instrumenti i svakako vi kao europski parlamentarci morate imati proračunski nadzor što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira. Na primjer, moramo osigurati da ono što je pokrenula komisija u proračunskom procesu uzme u obzir prisilno, dimenziju prisilnog razmještanja i da se osigura da ta predvidljiva potpora e, bude nešto što ćemo poslati kao snažnu poruku jer e, posebice kad se vratimo neke od poruka koje smo čuli iz e, velikih e, zemalja domaćina, one su također rekle da im je potrebno više pomoći od ostatka svijeta u udjeljenju ovog tereta za domaćinstvo izbjeglicama. Znači, posebice što se tiče i E, više predvidljivosti financiranja i za izmjenice i za prisilno razmješćenje. A naravno tu još postoji pitanje preseljenja i dodatnih putova e, za ulazak. E, naime, mi smo tek na početku kod preseljenja, brojke su tek još uvijek preniske, pa nije samo u središnjoj mediteranskoj situaciji takvo, nego nam to treba i u drugim situacijama, posebice oko Sirije i drugdje, gdje oni najosjetljiviji će morati naći neki pristup e, pri e, zemljama, trećim zemljama i znači to je poziv i vama da se ne radi o samo par tisuća, nego o višegodišnjem procesu rada kako bi preseljenje bio signal solidarnosti za zemlje koje su pod najvećim e, utjecajem. A posebice odboru Libe se raspravlja o zajedničkom sustavu azila. naime, globalni sporazum se ne bavi e, tim pitanjima ili samo indirektno, ali naravno sve što postoji u smislu vanjske solidarnosti odnosi se i na zajednički europski sustav azila i e, također posljedice kod nekih e, mehanizama solidarnosti kao što je premještanje i također na zemlje koje su pod najvećim teretom trebale bi također imati koristi od e, ove podjele tereta u Europskoj uniji. Tako da se osigura da azil, kao što je zacrtano u temeljnoj povelji Europske unije, e, doista bude pravo e, azila. Ono je zacrtano temeljnim ugovorima i to je jedna od temeljnih vrijednosti koje Europska unija projicira u ove sve rasprave i unosi tu. Dakle, Nastaviti ćemo s ovim konzultacijama sa zemljama članicama tijekom sljedećih mjeseci. Nadamo se da ćemo finalizirati nacrt do srpnja i nadamo se da temeljno pitanje iznalaženja ravnoteže između s jedne strane dobrovoljnosti ovog dokumenta, a s druge strane potrebe za preuzimanjem obveze za pomaganjem e, i davanjem solidarnosti onim zemljama koje su pod najvećim utjecajem da iznađemo mehanizme da to postignemo u ovom e, nacrtu. I uvjeravam se da će to biti jedno od najtežih pitanja e, s kojima ćemo se suočiti i računamo na Europu i zastupnike da E, i dalje, i dalje, na znači, čemu vam hvala, znači do sada ste djelovali, ali da i dalje dadate svoju potporu. Hvala gospodine Turk, hvala što ste nam dali perspektivu UN-a. Evo samo da spomenem kolege, dakle, kada imamo rasprave za nacionalne zastupnike, e, evo pripremite e, ove obrazce ako želite govoriti, morate ih ispuniti. Imamo puno najavljenih govornika pa sam malo oprezan jer moram ovdje završiti u 14.15. E, pa mislim, evo, zasigurno <laughs> možete u 8 minuta e, reći ono što ste namjeravali u 15, a je uvjeravam vas da nakon 5 minuta, nakon 5 e, minuta gotovo više niko ne sluša, tako da Ajde, molim vas, vi ispunite obrace, ako želite govorite, ove ružičaste obrace ispunite, za pet minuta zatvaram i taj proces, a sada sam doista evo sretno dati riječ Europskoj komisiji, glavnoj upravi EHO, gospođe Nete Lijon. Izvolite. A, mislim, evo ja naravno <laughs> sam sada evo, dodržao ove ovaj govore u osam minuta, pa vas molim, eto. Hvala uvaženi zastupnici i zastupnici nacionalnih parlamenta, panelisti. Zahvaljujem svima što ste pozvali Europsku komisiju na sudjelovanje u, ovoj, e, u ovom sastanku. Evo, želim krenuti ovu intervenciju time što ću pohvaliti ove inicijative. Povjerenika Vramopoulos je to već rekao, no mislim da inicijativa na organizaciju ovog sastanka danas je, dolazi u pravom trenutku Odmah nakon e, otpuštenja, e, nakon e, što je predstavljen nulti nacrt ova dva sporazuma. Također želim pohvaliti kao i povjerenik Avramopoulos i prethodne govornike Europski parlament za uključivanje u ove dvije važne teme o kojima govori sporazum. Usvajanje Njurške deklaracije za izbjeglice i imigrante 2016 bio je ključni korak u razvoju globalnog odgovora na migracije i prisilno razmještanje. Putem ove deklaracije međunarodna zajednica sa ciljem poboljšanja upravljanja migracijama i veću podjelu a, stremi veću podjelu odgovornosti. Brojke izbjeglica i tražitelja azila su goleme E, pomoćnik e, visokog povjerenika upravo je to rekao i te će brojke vjerojatno i rasti kao rezultat novih sukoba i starih nerazriješenih sukoba. Globalni sporazum za izbjeglice stoga daje jedinstvenu priliku za poboljšanje učinkovitosti i, i održivosti odgovora na i reakcije na situaciju izbjeglica. Dugo je Europska unija bila ključni partner UNHCR-a u rješavanju situacije izbjeglica i godinama sad već veliki i znatan dio e, proračuna humanitarne pomoći Europske komisije posvećen je upravo situacijama prisilnog razmještanja u mnogim zemljama, Libanonu, Turskoj, Ugandi, Keniji, Iraku. Sve su to bile situacije u kojima smo intervenirali, evo samo da neke spomenem. I doista želim iskoristiti ovu priliku da pohvalim napore koje spomenuje pomoćnik e, visokog povjerenika e, za e, primanje tolike velike količine izbjeglica. Što se tiče financiranja pak, Europska unija je razvila nove politike u ovom području. U travnju 2016. komisija je usvojila komunikaciju o prisilnom razmještanju i razvoju. To je bila obveza koju je preuzela Europska unija na svjetskom humanitarnom samitu u Istanbulu u svibnju 2016. E, ovu politiku pokretale su godine iskustva u rješavanju e, potreba prisilno razmještenih osoba i interno razmještenih osoba i izbjeglica. Ovaj pristup koji omogućuje izbjeglicama da prežive više nije bio održiv posebice zbog prosječnog trajanja krize razmještenja danas. Komunikacija je pristup kojim bi se spriječilo prisilno E, razmještanje da postane produljeno i trajno i da se pomaže izbjeglicama u takvim situacijama te se promiče uključenje humanitarnog razvoja, humanitarnih djelatnika i političkih djelatnika da se bave korenima e, prisilnog razmještanja i kao i potrebama e, zajednica domaćina kao iznosi mjere da se pomogne razmještenoj populaciji da žive u dostojanstvu, doprinose e, zajednicama domaćina. E, trenutno smo u procesu e, izvođenja komunikacije u raznim situacijama na terenu. Opće načela ove komunikacije u velikoj mjeri su u skladu s onima koji su ocrtani u i u jednom e, i u drugom nultom nacrtu. Što se tiče globalnog e, sporazuma za izbjeglice, pokušavam izbjeći ono što je rekao već povjerenik, želim e, izneti neke načelne napomene. Prvo, EU prepoznaje središnju ulogu UNHCR-a u okviru odgovora, brzog odgovora za potrebe izbjeglica i Koristim ovu priliku da pohvalim ulogu koju, igra, koju je do sada odigrao UNHCR u ovom procesu. Drugo, Europska unija ponovno potvrđuje svoju predanost konvenciji o statusu izbjeglica i njegovom protokolu kao temelje međunarodnog režima za zaštitu izbjeglica. Treće, Europska unija također podupire na e, predloženu strukturu e, nacrta, naime već e, usvojeni dio plus e, akcijski program kao što je rekao pomoćnik visokog povjerenika. Osim nacrta akcijskog programa, cijenimo i što je priroda e, programa takva da se dalje operacionalizira e, okvir za brzu reakciju sa sveobuhvatnim dugoročnim o e, reakcijama, podjelom odgovornosti, međunarodnom suradnjom, solidarnošću, uključivanje raznih dionika i trajnim rješenjima koji su sve ključni elementi na koji treba biti odraženi u globalnom sporazumu za izbjeglice. U dolazećim mjesecima EU će se konstruktivno uključiti u rasprave i konzultacije koje ću se e, provoditi i doista se nadamo da će svi ti procesi voditi u uspješnom usvajanju globalnog e, sporazuma za izbjeglice. Dakle, ovom instrumenta, kao što je rekao povjerenik, e, koji je potreban danas više nego ikada. Evo, hvala. Nadam se evo, da sam se uspjela držati svog vremena. Pa evo, znao sam da ćete moći to. Pa evo, vidim da <laughs> kada ljudi prestanu slušati. Znači, dobro je skratiti, malo ljudi bolje slušaju, a i time će panel možda imati priliku odgovoriti na neka relevantna pitanja i parlamentaraca, mislim. Evo, ja ću se suzdržati od zaključaka. A zatim, evo, gospođa Papadopoulou iz Ekrija. Ekra. Thank you for inviting me to this um, interparliamentary meeting. Hvala vam lijepa što ste me pozvali na ovaj interparlamentarni sastanak. Ja ću dati jednu novu perspektivnu ovu e, diskusiju, govorim u ime e, nevladinih organizacija. U prvom redu e, mi spoznajemo velike napore koje čini UNHCR i napredak prema globalnom sporazumu. Vidimo stalne napore nevladinih organizacija tokom proteklih godina E, stalno uključenje i Evropske unije od e, kroz sve ove e, godine mm, nastojanje da se potiče razvoj zemalja podredla. Pozdravljamo ovaj nacrt programa djelovanja. On je sveobuhvatan pokriva mnoge elemente, mnoge pozitivne elemente. Pozdravljamo to pomicanje međunarodne zajednice e, koja se odmiče od samog zbrinjavanja do veće uključenosti, integracije i oslanjanje na vlastite snage izbjeglica. To je vrlo važna paradigma. Spoznaje se po, potreba da izbjeglice nađu e, posao. E, to je jedno od načela e, programa djelovanja. Trebamo uključiti sve aktere, to je vrlo pozitivan element koji mnogo obećava. Istovremeno, ako želimo da globalni sporazum zaista promijeni naš pristup zaštiti, a to se nadamo da će se postići, onda treba, trebamo istaći još dva elementa. Mm, a, potreba da se razvije kolektivna ambicija, trebamo i kolektivni ciljevi. A drugo, moramo biti malo operativ, operativni E, dati državama članicama smjernice kako rješavati ove probleme. E, radit ćemo na ove dvije točke. Kolektivna ambicija. Vratimo se sad za trenutak ciljevima e, globalnog sporazuma. E, imamo stalnu prazninu između e, međunarodnog sustava za zaštitu izbjeglica i e, dijeljenje odgovornosti na globalnoj razini. To globalno dijeljenje odgovornosti će dati pravu dodanu vrijednost. U prvom redu što znači to dijeljenje odgovornosti? Moramo imati tu konkretne obveze kako se to e, prevodi u praksu, u prihvat, u potporu e, domaćinima, zajednicama domaćinima, e, planovima za preselenje. Trebamo uključiti više država. Trebamo imati više should and will nego would and could. Dakle, moramo i hoćemo, a ne samo trebali bismo. E, taj smo, tu smo povratnu informaciju dobili od nevladinih organizacija. E, druga stvar je da moramo imati e, globalno područje primjene. Nismo još do sada dobili globalni odgovor, globalnu odgovornost svih država Većina izbjeglica je našla utočište u e, zemljama u razvoju, a, a, a evropske zemlje su također zemlje domaćini i donatori. To je e, znači kolektivna odgovornost koju trebamo, to trebamo razviti u programu djelovanja. A moramo i potvrditi e, pravo na azil i nevraćanje E, program djelovanja može biti jači na strani djel, e, zaštite, e, zaštite ljudskih prava, zaštita životnog prostora. Tu reference na to imamo već u preambuli. Ženevsku konvenciju naravno bi trebalo trebale potpisati sve države, međunarodna zajednica i Ženevska konvencija se mora odraziti u sporazumima. E, a drugi aspekt da moramo biti operativni. E, ovaj e, nulti nacrt je sad hibrid koji spaja načela i operativne smjernice. bilo bi korisno da u reviziji koja se već sprema da dademo operativnije smjernice, praktičnije e, smjernice za države članice, rokove za aranžmane dijeljenja odgovornosti, od počem od srednje e, ročnih do dugoročnih planova. E, aranžmani za prihvat trebaju također dobiti konkretne smjernice od e, ključne važnosti da uključimo te elemente u globalni sporazum. Moramo državama dati praktičnu pomoć. Kako se to koordinira? Kako e, izbjeglice sudjeluju na sustavan način u tim procesima? A, a s druge strane kako nacionalni aranžmani E, dobivaju poticaje od lokalnog vodstva, lokalnih političara. E, sustav praćenja i nadzora koji već predviđamo. E, to mora biti definirano kada potpisujemo ove sporazume. Možemo to povezati sa ciljevima održivog razvoja a odgovornost neće biti samo prema državama već i prema samim izbjeglicama jer njima smo zapravo odgovorni e, da li smo im pomogli da riješe svoje probleme da nađu svoje mjesto u zemlji u kojoj se nalaze to je cilj e, sustava nadzora i praćenja ubrzo ću e, zaključiti Konteksti i odgovori su uvijek specifični e, za, e, po regijama. Mm, kad budemo znali e, kako postupaju regionalne organizacije, strukture i mreže, onda ćemo imati lakšu provedbu. Nulti nacrt mora dati mehanizam za koordinaciju oba sporazuma jer e, se njihovi ciljevi i zadaci preklapaju naročito u kontekstu ovih ogromnih migracijskih e, tokova e, prihvat, spašavanje, traženje i spašavanje, zaštita djece. Imaju dugi imamo dugi popis zadataka. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim, ovoj specifičnoj perspektivi. Hvala lijepa. A sada idemo uh, na oca Bađija. On će također govoriti oko desetak minuta. Izvolite, otac Bađio. Zahvaljujem. Evo za Evo, budući da imamo ja ću ih iskoristiti. Dame i gospodo, ja bih prije svega htio zahvaliti gospodinu Klodu Moraesu, predsjedniku odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, na ovom ljubaznom pozivu da dam svoj doprinos e, po pitanju globalnog sporazuma o izbjeglicama u ime Ureda za migrante i izbjeglice pri Svetoj stolici u okviru Papinskog vijeća za promicanje integralnog ljudskog razvoja, e, kojeg imam danas čas predstavljati ovdje ovdje. Današnji susret Međuparlamentarnog odbora za globalne sporazume mi je pružio mogućnost da naznačim zajedničke namjere koji je kako Svetu stolicu, tako i Europsku uniju doveo do toga da se angažira kako bi e, uspjeli ovi postupci koji će dovesti do usvajanja dva globalna sporazuma, onoga o izbjeglicama i onoga o e, sigurnim, urednim i zakonitim migracijama u drugoj polovici ove godine. E, znači, e, pod, pod direktnom upravom e, Pape Franje, Ured za migrante i rifuđante, mi smo sastavili dokument sa 20 točaka djelovanja koji smo vam predali, koji smo predali prije nekoliko mjeseci onima koji se bave ovima dvaju postupcima u ime Ujedinjenih naroda. Tih 20 točaka koji su podijeljeni prema četiri glagola, znači prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati, sugeriraju čitav niz mjera koje će biti učinkovite i koje mogu E, dati cjeloviti odgovor na današnje izazove. E, bilo je, mi smo smatrali da je prikladno pripremiti samo jedan dokument za oba globalna sporazuma i to na temelju konstatacije da je migracija sve više sačinjena od mješovitih tokova i da su izbjeglice i imigranti prije nego što su upravo to kako ih mi nazivamo, da su to zapravo osobe koje su nositelji temeljnih prava i dostojanstva što im ne može biti otuđeno. E, takav odabir E, poziva na nužnost da naglasimo priliku svih tih e, postupaka e, sastavljanja i pregovaranja po pitanju ta dva globalna sporazuma i da oni budu što je više moguće uravnoteženi kako bi mogli što je bolje moguće odgovoriti na izazove ovog jednog migracijskog, migracijske stvarnosti koja postaje sve složenija. Bez obzira na to, onima koji rade na tome neće biti teško u tih 20 točaka prepoznati sve operativne sugestije koje koji se e, pojedinačno tiču baš, e, baš onih koji su zaduženi za međunarodnu zaštitu. Riječ je o nekakvim praktičnim savjetima koji su preuzeti iz iskustva na terenu e, koje su prikupile naše lokalne crkve i katoličke organizacije. Znači sastoji se od već postojećih dobrih praksi i koji se vrlo lako mogu primijeniti i u neke druge zemljopisne kontekste. Europska unija i njezine države članice mogu se naravno pohvaliti mnogim e, praksama koje su već i onako u skladu sa tim sugestijama koje smo mi naveli u tih 20 točaka za djelovanje i upravo zbog toga je Ured za migrante i izbjeglice smatrao ključnim da Europska unija e, i njezine države članice da svoj doprinos svim tim postupcima koji su trenutno u tijeku. Načela i vrijednosti na kojima su temeljeni, na kojima je temeljeno tih 20 točaka predstavljaju istaknute značajke tog integralnog e, humanizma koji je iznikao na ovom kontinentu i na kojem su zapravo kovani ustavi i međunarodne konvencije. Dopustite mi da sada prenesem riječi e, pape Franje Humanistička Europa, koja je predvodnica, braniteljica e, ljudskih prava, demokracija i sloboda, zemlja pjesnika, filozofa, umjetnika, muzičara, književnika, majka naroda i nacija, majka velikih muškaraca i žena koji su znali braniti i dati život za dostojanstvo svoje braće. Sada je pozvana još jednom da se istakne u ovoj ulozi predvodnika. I upravo tamo gdje su drugi obeshrabreni, gdje drugi odustaju, države članice Europske unije koje imaju vrlo snažnu tradiciju mogu preuzeti palicu, mogu ohrabriti međunarodnu zajednicu da svi zajedno odgovorimo na te globalne izazove i da radimo za stvaranje boljeg svijeta tako da svatko preuzme odgovornost. Kada govorimo o pažnju smjerenoj za sve one koji traže azil i za izbjeglice koji su pristigli u proteklim godinama, te također programa koji su pokrenuti e, u njihovu korist i zakonodavni napori na nacionalnim i europskim razinama, kao što je recimo reforma uredbe, Dublinske uredbe, pokazuju ozbiljnost angažmana koji je pokazala Europska unija po pitanju azila, a ovaj globalni sporazum za izbjeglice predstavlja mogućnost da uključimo i druge države na europskom kontinentu i također druge države s drugih kontinenta i da njih angažiramo e, u tom smjeru kako bismo stvorili širi i učinkoviti zajednički odgovor. Hvala. Zahvaljujem. A sada ćemo krenuti ravno na raspravu i Evo čuti i vas. Hvala evo na, strpljenju, i evo možemo sad odgovoriti na razna pitanja. E, gotovo svi žele postaviti pitanja, ali nažalost imamo samo nekoliko minuta. Znam da ste svi parlamentarci i da znam da me sažaljete, sažaljevate što moram ja to sad e, i reći i organizirati, ali dakle dvije minute najviše. Evo, dajem prvu riječ na dvije minute nekome ko to može. Znači, prvo idu zastupnici Europskog parlamenta pa nacionalni parlament pa Europski pa nacionalni. Dakle, evo prvo e, dvojen predstavnika e, Europskog parlamenta, gospođa Metzola prvo. Hvala, ja ću probati što je kraće moguće, ali evo naše izvješće trajalo je E, i pregovore oko njega godinu i pola, pa evo samo ću kratko istaknuti neke od ključnih stvari ovdje. Ali dobro, otkako smo to zacrtali i usvojili, sama razmjeri situacije s kojoj smo suočeni gotovo je nevjerojatna. Ljudi i dalje E, umiru na morima, e, ljudi i dalje gube život kao političari, preostaje nam samo da moramo shvatiti da nam je odgovornost da osiguramo da takve osobe e, ne budu samo statistički podatak bez imena. Moramo više moramo promijeniti način razmišljanja. Ne hitni odgovor na hitne situacije, nego trebamo imati održivu dugoročnu viziju i polazište našeg izvješća bilo je da solidarnost mora biti načelo na kojemu se temelji svako djelovanje u migracijama. jer svaki holistički pristup migracijama mora sadržati mjere koje su usmjerale usmjerene na kriminalne e, izločinačke organizacije i mreže i njih treba zaustaviti. Ali također treba razlučiti one kojima treba zaštita i one koji dolaze u Europu kako bi našli posla. I moramo znati da ljudi koji bježe od rata i progona imaju pravo na zaštitu. Istina je da to ne znači na, e, da postoji neotuđivo pravo na migracije za sve. Moramo se e, vratiti pitanju E, premještanja e, onih koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu kako bismo pokazali da smo doista e, unija zajedničkih vrijednosti i zajedničkih odgovornosti. Moramo poboljšati sigurne i pravne propise što se, posebice što se tiče premještanja i preseljenja jer E, ljudi će onda imati drugačiji put, a ne poginuti na moru. A što se sigurnosti tiče, da, sigurnost e, mora biti osigurana, to moraju osigurati države na vanjskim granicama kako naši građani ne bi bili u strahu. A dugoročno moramo se pozabaviti temeljnim uzorcima i shvatiti da treba više predanosti da se riješe geopolitička pitanja našeg vremena, a potreban nam je i novi pristup integraciji koji ima dva smjera. Iako e, sva prava moraju biti zaštićena, ali svi moraju i štititi e, vrijednosti na kojima se temelji e, naša unija. Hvala gospođo Mecola. Svi imaju tajmer na ekranu. Pa ne, molim prekoračiti dvije minute. Gospođa Kenge e, iz Italije, dvije minute. Gospođa Kenge je su izvjestiteljica ovog izvješća o holističkom e, cjelovitom pristupu. Zahvaljujem predsjedniče Moraes. Htjela bih zahvaliti svim gostima koji e, su govorili prije mene kako bi e, predstavili ovaj specifičan sadržaj globalnog sporazuma o izbjeglicama. Kao što je podsjetio i predsjednik pri samom otvaranju, ti globalni sporazumi predstavljaju povijesnu priliku za postizanje onih ciljeva e, koji su kako međunarodne naravi, tako i međunarodnog dosega po pitanju mobilnosti. Mobilnosti u svim aspektima ta dva sporazuma su međusobno neodvojiva. Nemojmo zaboraviti da učinkovito usvajanje svakog od tih sporazuma će doprinijeti jačanju e, naših zajedničkih ciljeva. Međunarodne migracije su više i transverzalni fenomeni koji zahtijevaju globalne pristupe i rješenja i koji će biti međusobno povezani i usklađeni. Nijedna država e, ne može se sama nositi sa mogućnostima, ali i izazovima e, tog fenomena, a upravo vrijedno vrijednost globalnih sporazumima e, počiva na razumijevanju samih e, migracija i također počiva na preraspodjeli, e, ujednačene raspodjeli odgovornosti. Kada govorimo o načelu solidarnosti, to je nešto što je, što čini okvir Europske rezolucije o holističkom pristupu migracijskim migracijama u Europskoj uniji. Odnosno, moramo se baviti i uzrocima koji tjeraju ljude iz zemalja porijekla da bježe i kao što kažemo potrebno je osigurati prikladnu zaštitu, prikladnu podršku, a u narednim pregovorima također se moramo potruditi da naše vrijednosti budu ugrađene u sve te sporazume. Moramo zajamčiti ljudska prava, moramo zajamčiti sigurnost i dostojanstvo svih migranata i izbjeglica i kao što je rekao otac Bađo, ljudska prava prije svega. Dakle, prava ranjivih skupina, posebice žena i djece, moraju biti u središtu naših politika i to je nešto što bi trebalo biti sadržano u svim dokumentima kojima ćemo usvojiti. Naše politike moraju biti međusobno usklađene i one moraju biti usklađene sa politikama za održivi razvoj i sa ciljevima do 2030. godine. Ono što se događa u Siriji, u DR u e, Burgundiju. Dakle, to su samo neki od slučajeva gdje je potrebno pokrenuti konkretne aktivnosti od strane međunarodne zajednice. Globalni paktovi, globalni sporazumi će biti uspješni ako ćemo napustiti retoriku i usmjeriti se ka stvarnosti. Inače će i onako, o, inače će ponovno ostati samo na riječima, a riječ je o povijesnoj prilici o kojoj je govorio i predsjednik Morais na početku svog izlaganja. Hvala. Hvala. Predstavnici nacionalnih parlamenta sada. Gospodin Zaland, Mađarska, EPP, izvolite. Molimo da se uključi mikrofon i čujemo govornika. Köszönöm a szót, elnök úr. Uh, Mi smatramo ovo jednim znakom ravnopravnosti da uh, nacrt navodi obveze i uh, neke legitimne zabrinutosti zemalja članica. Osim humanitarnih aspekata moraju biti uzeti u obzir i aspekti nacionalne sigurnosti. Kada govorimo o migracijskoj krizi, slažemo se s time da potencijalne opasnosti i osobe koje e, e, predstavljaju opasnost pri ulasku u zemlje budu odmah e, filtrirani. Također se slažemo sa elementima koje vanjske politike e, Europske unije kao što su tranzitne zone i e, sigurne zemlje e, polazišta. I sigurni smo da e, bavljanje ovim problemom treba početi izvan e, naših granica. Također ugovori za vraćanje migranata E, koji nemaju pravo na azil e, također trebaju biti obuhvaćeni. Zaštita vanjske granice, na primjer, e, može se osigurati i putem hotspotova i ekonomski migranti moraju tamo biti razvojeni od onih koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Mi smo za i predlažemo da se e, u tekstu opiše i postupak koji će se odnositi na osobe koje nisu e, osobe kojima je potreba međunarodna zaštita. Nadalje se slažemo s time da se učine učinkoviti koraci u onim zemljama koje su najviše pogođene u svrhu integracije migranata i za e, potiskivanje e, radikalizacije u samim zemljama podrijetla. Mađarska je u svakom slučaju za suradnju s tim državama. Mađarska ne želi migrante u prvoj liniji integrirati, nego su naši napori e, usmjereni prema tome da se migranti vrate ukoliko je to moguće. Hvala. I dalje molim dvije minute, doista znači dvije minute, jer e, svi e, <laughs> će morati ipak imati neko vreme za, e, za govor, a vremena je toliko ograničeno da znam da e, me razumijete. Gospođa Lenis Tamataki iz Grčkog parlamenta, klub goje izvolite. Dvije minute. Zahvaljujem. Dame i gospodo, ova rasprava je iznimno bitna zato što e, dijalog i zaključci koje možemo izvući iz tog dijaloga mogu stvoriti značajan doprinos ne samo nacionalnim parlamentima, nego također i e, Europskoj uniji i to u definiranju tih e, ta dva globalna sporazuma za izbjeglice te za migrante. Nakon toga te globalne sporazume će morati poštivati kako članice UN-a, tako i članice, države članice Europske unije. 2015. godine imali smo sastav sastanak na vrhu na kojem smo dosegli e, znači razinu migracijskog toga koji nikada do tada nije bio viđen u ovom novijem razdobljom i riječ je bila o e, aktualnom ratu u Siriji koji je ugrozio čitavu bliskoistočnu regiju. E, došlo je do iznimno teške situacije i na sjevernoj Africi, a istovremeno je i Europsku uniju potresila gospodarska kriza. Europska unija je ta koja mora djelovati u skladu sa vlastitim mogućnostima i mora prilagoditi vlastite politike. Jedino rješenje je zaustaviti postojeće sukobe i ratove, e, smanjiti gospodarske razlike. To je europsko pitanje, ali također i svjetsko pitanje. Dakle, mi ne možemo tu problematiku razrađivati i rješavati na e, način. Ja smatram da trebamo udariti upravo na ona mjesta odakle se događaju ti problemi, a to su prevelike razlike među narodima, među nacionalnostima i e, također da bismo trebali djelovati na izgradnji e, država koje će se temeljiti na zdravim vrijednostima. E, to nije odgovornost samo Europske unije njezine država članica, nego čitave međunarodne zajednice. Kada govorimo o individualnim e, humanitarnim pravima, to je nešto što se mora uvijek poštivati, a osim toga moramo imati i e, priklad na gospodarski, odnosno ekonomski tretman kada je riječ o izbjeglicama i migrantima. Ženevski sporazum je korak prema naprijed, ali moramo napraviti još i nešto više po pitanju revizije same Dublinske uredbe i po pitanju spajanja spajanja obitelji. 2016. godine mnoge južne države su zatvorile svoje granice i na taj način su e, neki migranti i izbjeglice ostali zarobljeni u e, Italiji i u Grčkoj. I to je na kraju dovelo do sporazuma koji je potpisan s Turskom. Na taj način smo htjeli blokirati ljude da dolaze na naše obale. E, ova deklaracija i ovi sporazumi mogu biti u velikim, e, imaju zapravo veliki problem zato što Turska nije priznata kao sigurna treća zemlja, zato što postoji jako puno primjera koji pokazuju da ona nije sigurna zemlja. I također e, bilo je čitav niz slučajeva u kojima su izbjeglice ostale zapravo blokirane na tim istočnim otocima u Egejskom moru. Tamo je došlo do vrlo jasnih kršenja ljudskih prava i ja vjerujem da da bismo Evo još samo jedna minuta, ispričavam se. Dakle, trebali bismo se suočiti s ovim problemom na svjetskoj razini. Taj globalni svjetski sporazum mora se temeljiti na solidarnosti među narodima. Zahvaljujem. Još jednom kažem, moramo se držati vremena i držati se doista, e, jer, ja inače drugačije neću moći osigurati da svi nešto kažu i da se držimo vremena. Gospođa Vikstrom me također intenzivno gleda trenutno. Dakle, ključne stvari, molim vas ne očekujemo cijelo stajalište e, vaših država, znači ključne stvari. tri Hemene, izvolite. Puno hvala, puno ti hvala, Klod. Evo, ja bih se sada htjela zadržati samo na jednoj jako konkretnoj točki koja govori o činjenici da krijumčari ljudima e, iskorištavaju migracijsku krizu kako bi e, zapravo ljude porobljavali. Upravo je zato iznimno bitno boriti se protiv e, trgovine ljudima i protiv tržišta robova. Kao što znate, ti krijumčari su izuzetno brutalni i jako učinkoviti u svojim naumima. Ali ono što moramo napraviti, a to je da spriječimo taj priljev priljev novca koji oni zarađuju e, čineći takve zločine. Znači riječ je o rješenju problema tog trgovanja ljudima. Dakle, ovdje nije samo riječ o nezakonitom ulasku u e, migranata na europsko tlo, nego također i e, krijumčarenje, odnosno trgovanje tim ljudima koji su prepušteni na milost i nemilost krijumčarima. Tako se može, tako se pogoduje eksploatacija, odnosno iskorištavanju tih ljudi, a kada govorimo o tražiteljima azila, morate znati da je jako puno njih e, zapravo da su žene i djeca koje postaju žrtve seksualnog nasilja i iskorištavanja. Ja sam razgovarala sa mnogim žrtvama e, na našim granicama i činjenica je da u tim kampovima za prihvat dolazi do razno raznih e, strašnih događaja i te osobe su zaista one kojima treba pružiti azil. Mi kao države članice moramo osigurati pravilnu, znači odgovarajuću zaštitu. Kao što vidite, vrlo često govorimo o žrtvama općenito, a nikada ne govorimo o stvarnim oblicima, znači o vrstama žrtvi. E, naprimjer, kada neka osoba kupi nekakvu torbicu, lažnjak na ulici i nju će kazniti, a zapravo ne razmišljamo o kažnjavanju za e, nekakva druga djela koja su povezana upravo uz diskriminaciju samih žena i djece migranata koji se moraju boriti protiv kako iskorištavanja, tako i zlostavljanja i moraju se također boriti za vlastiti život s obzirom da su žrtve trgovanja ljudima. Osim toga moramo zaštititi one najranjivije skupine, žene i djecu tijekom putovanja i kada pristignu naše obole dok se ne odredi njihov status. E, najčešće žrtve ostaju nevidljive velikoj većini. Hvala. Hvala. A sada Sari Sari Jones izvolite, e, imate riječ. Pozdravljam e, nacrt, e, nulti nacrt i također e, Ujedinjena kraljevina odigrala je ključnu ulogu u konvenciji iz 49. A samo kratko nešto o nultom nacrtu izbjeglice moraju biti za stolom za kojim se odlučuje. Mislim da akcijski pa, e, program mora imati specifične planove za sudjelovanje izbjeglica. Oni ne bi trebali biti samo jedan od e, brojnih dionika, nego ključni dionik u ovom procesu. Trebamo ići dalje za ponovno spajanje obitelje. Također pozdravljamo i referenciju na stranici 13 o tome, ali to nije dovoljno jasno rečeno, to možemo i jasnije. Globalna platforma svakako je dobrodošla, ali treba nam stvarna podjela odgovornosti im je e, također razumijemo e, i potrebu, kao što je već rečeno, E, da se ide više na obvezujuće formulacije, također fokus e, na rodu je bitan, posebice zbog e, recimo žena koje nemaju identifikacijske dokumente, žene i djeca trebaju sigurne prostore u kampovima i smještaje i na posljedku Možemo također e, recimo smišati bolje alternative za privremeni smještaj i kampove. Trebamo ići dalje od statusa quo. I iz vlastog mišljenja želim reći da bez obzira na ishod Brexita e, Ujedinjena kraljevina treba više surađivati sa e, Europskom unijom i vladama diljem svijeta za pružanju domaćinstva izbjeglicima. Hvala što ste konkretno spomenuli dokument. Evo sada e, zastupnica Europskog parlamenta, gospodina Ana Gomez, izvolite. Global Naravno da podopiramo globalni sporazum, ali to treba biti više od samo UN instrumenta koji je nešto što nam umiruje savjest, a vlade nam eh, ne primjenjuju to. Mislim, ova hipokrizija europskih vlada mi stvarno ide na živce. To ima puno veze sa ovom e, jazom između prakse i onoga što bi doista trebalo učiniti. Ja znam mi točno što bi trebalo učiniti. E, posebice po pitanju Dublinske agende. Dugo čekamo vijeće da djeluje i dugo se traži da se humanitarna viza dade izbjeglicima i i mi zapravo smo ti koji potičemo čara obzirom e, da ne otvaramo sigurne i pravne puteve za izbjeglice. A bacanje novaca tamo nije rješenje, bacanje novaca i pretvaram da će drugi riješiti pitanje, ali znamo da su zemlje u razvoju te koje se najviše muče sa pitanjem izbjeglica. I zapravo je e, glupo govoriti o procesu iz Katuma, kada je Katum upravo stavio, zatvorio dobitnika nagradove Saharov, kad Etiopija se pada sa uh, ubojitim režimom, a mi uh, tvrdimo da su nam oni partneri u migrantskoj krizi, ma jesu partneri, stvaraju nove izbjeglice i migrante i ovo outsourciranje, ovo outsourciranje Libiji i Turskoj, ma to je apsolutno smiješno. Mislim ja da, nam, da nam je doista potrebno da nacionalni parlamentarci zahtijevaju da se nešto učini sa ovim dilom sa Turskom koji je ilegalan i nemoralan. A sada gospodin Sajan EPP e Malta, izvolite. Hvala predsjedniče. I ja pozdravljam e, nulti nadzor. To je uravnotežen dokument. Želio bih pocrtati jednu stvar. E, globalni sporazum je velika prilika za Europsku uniju da utječu na takovu važnu inicijativu na globalnoj razini. Inicijativa koja može promijeniti e, djelovanje država i e, utjecati na njihovu interakciju u ovom globalnom izazovu. To je i šansa jer se možemo uključiti i obvezati i zemlje podrijetla i zemlje prolaza za iznalaženje rješenja koja će nam pomoći da zajedno provodimo planove. Globalni sporazum E, gospodine predsjedniče, je također e, test. Test naših sposobnosti da se ujedinimo na području e, koje je pokazalo koliko smo različiti. Dijeljenje odgovornosti je vrlo važno za mene. Ja sam, dolazim iz države koja je na granici, iz, iz Malte ne možemo pred ujedinim narodima biti podijeljeni. E, moramo iskoristiti priliku da govorimo jednim glasom pred ujedinim narodima. E, tema izbjeglica azila e, je problem naravno na nacionalnoj razini a sada sa globalnim sporazumom možemo biti dio rješenje rješenja. Nadam se da će Europski parlament odigrati ključnu ulogu u ujedinjavanju e, svih država članica. Moramo ići prema zajedničkom cilju. Hvala lijepa. E, vi ste e, član ovog parlamenta već dugo vrijeme. Gospodin Lopez Aguilar ima dvije minute biti ću što je kraći moguće. Vidimo e, dinamiku ovih e, odbora u ovom e, krucijalnom vremenu. Razlike između stajališta zastupnika i stajališta predstavnika nacionalnih parlamenata pokazuju potrebu da se dogovaramo E, da to bude europski pristup. E, do sada nismo dovoljno funkcionalno djelovali. Globalni sporazum za izbjeglice traži europski pristup koji dijelimo e, sa onima koji imaju europsku perspektivu i oni koji imaju nacionalnu perspektivu a druga stvar koju želim naglasiti jeste da su oba panela, obje teme su povezane. Globalni sporazum za migracije i globalni sporazum za izbjeglice. E, to nam daje šansu da to bude da to budu za, zakonski putevi, zakoniti putevi prema Europi. Moramo tome dati šansu a to zahtjeva ne samo stajalište Europskog parlamenta koje je uvijek bilo i jeste jasno, već i jasno stajalište europskih država članica. Europski sud je e, rekao e, sadašnji za, zakonski okvir ne čini e, prihvat izbjeglica obveznima, ali ako države članice imaju mogućnosti za to, onda je to njihova obveza. Parlament, nacionalni parlamenti moraju zatražiti od vlada da budu aktivnije, da budu odgovornije. Hvala. A sada e, gospodin Lopez Lapazaran iz Španjolskog parlamenta. Izvolite. Puno hvala. Evo ja ću se javiti samo kratko kao predstavnik zemlje poput Španjolske koja je e, treća primateljica e, osoba bez dokumenata i izbjeglica. Ne samo iz Afrike, nego također i iz Venezuele, Sirije i Kolumbije. Hoću reći da imamo iskustva sa pitanjem e, upravljanja ovim izazovom. I htio bih spomenuti još dva koncepta koje mislim da se spominju u deklaraciji iz Njujorka, u Dublinskoj e, uredbi i također u tim okvirnim dokumentima i u svemu onome što, što se može ticati migracija i izbjeglica. A to su dva koncepta za koje mi smatramo da su iznimno bitni. Prvo to je odgovornost, a drugo solidarnost zemalja. E, otac Vančo je to već rekao, moramo se zajednički udružiti u naporima, a ono što ja smatram, a to je da postoje neka pitanja koja moramo zajednički razriješiti, ali također i pitanja o kojima moramo razgovarati i to u okviru nacionalnih parlamenta. Ja smatram da e, svi nacionalni parlamenti i sve zemlje se moraju brinuti oko solidarnosti i oko odgovornosti koju imamo spram tih osoba. Mislim da moramo postići ravnotežu i da moramo raditi na primjeni. Zato što svaki zakon, svaki propis koji može biti dodatni, dodatno opterećenje za bilo koju državu, bila to Španjolska, Italija ili Grčka ili pak neka druga zemlja koja prima znatne količine migranata i izbjeglica, oni to ne mogu razriješiti sami. E, mi smo se puno puta osjećali jako sami i mislim da na tome moramo raditi u budućnosti. Ja vjerujem da je odgovornost razrješenja situacija sa izbjeglicama i migracijama je zajednička, a ne samo da bude riječ o Europskoj uniji, iako i ovdje se trebamo povezati, nego da moramo zajednički globalno rješavati na svjetskoj razini za suočavanje sa tim izazovima. Dakle, sada moramo razriješiti prvenstveno ovo pitanje migracije, ako postoje neki drugi gorući problemi. Puno hvala. Gospodin Đaček Kurzep iz Poljskog parlamenta ima riječ. Zahvaljujem. Ja sam slušao današnju raspravu i stekao sam e, dojam da se nalazimo e, u situaciji u kojoj trebamo razriješiti e, ne samo pitanje Europe, nego pitanje dobrobiti e, života u Europi. Mi moramo biti solidarni, ali smo također i osjetljivi na sva ta pitanja. I zapravo u ovoj raspravi svatko od vas može izraziti svoje mišljenje. Ja mislim da je to izvrsno i na tome vam želim zahvaliti. Ja ovdje predstavljam parlament e, Poljske republike i mi smo usmjereni na dva aspekta među mnogim drugima o kojima se govorilo ovdje u ovoj dvorani danas. Ako malo pogledamo što što se dogodilo pre, na u Ruandi sa izbjeglicama. E, naravno da mi iznimno poštujemo tu zemlju, ali istovremeno smo svjesni da moramo nešto napraviti, da je moramo pružiti podršku u tim e, situacijama u kojima se nalaze, jer zaista te izbjeglice nemaju kamo. A riječ je o svim zemljama koje se nalaze na prvim e, crtama tih migracijskih tokova. Mislim da je moramo pružiti pomoć, da moramo pokazati solidarnost i u tom smislu, a ona se može e, vidjeti kroz preraspodjelu troškova, kroz preraspodjelu aktivnosti, zato što sve te zemlje koje su prve na udaru na kraju će e, same snositi troškove po pitanju financija i ljudskih resursa. E, gospodin iz Mađarske, kolega iz Mađarske je govorio o tome, a to je da moramo poboljšati naš sustav azila. S jedne strane, savršeno dobro znamo da ta zaštita izbjeglica postaje prioritet međunarodne zajednice, ali istovremeno želim e, naznačiti da moramo biti svjesni sljedećeg. Nemoguće je da ta zaštita azilanata može smanjiti osjećaj e, država u koje dolaze ti migranti. Dakle, to je ono na čemu također treba raditi. Puno hvala. Martin Hepp ima sljedeći riječ. Hvala predsjedniče. Ja ću govoriti njemački. Kao prvo želim e, govoriti o formatu ovog e, sastanka. Ja sam mislio da ćemo imati e, ne predavanja nego intenzivnu razmenu mišljenje. A drugo a, a, stajalište E, e, tu se radi najviše o potrebama izbjeglicama, a ne, e, izbjeglica, a ne o stabilnosti zemalja. Osim troškova imamo i probleme velikog porasta nasilja naročito nasilja nad ženama i djevojčicama. E, želim naglasiti da usprkos uljepšavanja službenih e, statistika u mojoj zemlji Bavarskoj je nasilje e, i silovanja su porasla za 50% u posljednjoj godini. Zato su krivi uglavnom 80% mladi muškarci Žrtve su mlade žene. Nemamo e, povjerenja u to da će se ovaj problem riješiti e, kroz Europsku uniju. E, želimo rješavanje i propise na nacionalnoj razini moramo iskorijeniti uzrok, najveći uzrok migracija, a to je Merkeličina vlada. Martin Toledano iz e, Španjolskog parlamenta. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče. Da bismo dobro e, se nosili s tim problemom azila, smatram da je iznimno bitno ne miješati probleme i e, pozornost koju smjeravamo na migracije sa pravom na azil, zato što je to jedno od temeljnih pitanja. Dakle, izbjeglicu ne možemo smatrati osobom koja e, zapravo, mi, e, znači ne, možemo, ne možemo ga izjednačiti sa osobama koje migriraju zbog ekonomskih ili klimatskih razloga. To je iznimno bitno, zato što znamo da pravo na azil ima osoba koja bježi od rata ili koja, koju proganjaju zbog rase, zbog spolne orijentacije i slično. Dakle, ona mora biti predmetom progona, znači mora biti subjektom, e, objektom progona. I upravo e, oni imaju status izbjeglica i oni su ti koji imaju pravo na azil. Kada govorimo o e, globalnim sporazumima za migrante i izbjeglice, mislim da je dobro da se usmjerimo na rješavanje uzroka tih progona izbjeglica e, koje su primorane izaći iz svojih zemalja. Također moramo osigurati i e, sustav koji će pripomoći u rješavanju oružanih sukoba. Moramo pružiti mogućnost za političku stabilnost u mnogim područjima koje su trenutno u sukobu. I također moramo jačati zaštitu ljudskih prava u tim zemljama iz kojih e, bježe osobe i traže utočište ili u Evropi Europi ili u drugim dijelovima svijeta. Ono što moramo tražiti, a to je solidarnost ne samo među drugim državama članicama Europske unije, nego također i sa onim članicama koje imaju mogućnost prihvatiti azilante. Također će doći vrijeme kada si moramo postaviti pitanje je li e, nužno kažnjavati kako e, kazneno goniti tako i financijski e, kažnjavati one osobe i one države koje proganjaju određeni tip ljudi i zbog kojih zapravo i zbog čijih režima su ljudi primorani izaći iz svojih zemalja. gospodin Garkani iz i demokrata. E, drago mi je što sam ovdje u Europskom e, parlamentu. Migracija je tema svugdje i u mojoj zemlji. E, u našem parlamentu u Norveškoj je najvažnija tema prošle godine bila migracija. migracija. Postoji samo jedan način rješavanja E, ne možemo ne činiti ništa jer se migracije tiču sviju, a ako želimo kontrolirati granice moramo surađivati. Trebamo pošten sustav azila, moramo e, osigurati suradnju. Trebamo poštenu politiku vraćanja onih koji ne trebaju zaštitu. Trebamo više multilateralnih sporazuma. Moramo e, iskorjenjivati e, uzroke migracija zajedno zajedno. Ne možemo sjediti skrštenih ruku. Treba, Europa treba pošten sustav azila, dijeljenje teret, tereta, zajedničku kontrolu granica. To je zajednička odgovornost svi u nas. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Edita Fotner iz Slovačke ima riječ. Izvolite. Prije no što odgovorim, e, govorim o ovoj temi, e, dati ću nekoliko primjedbi. Slovački građani, kao što možda znate, e, su doživjeli tužan da, dan. Mm, mm, ubijeno jedan mladi par, djevojka i njen zaručnik. Oni su ubijeni E, e, uvjeravam vas kolege i kolegice da istraživanje tog zločina u Slovačkoj e, privlači veliku pažnju. Tražimo da se zločinac kazni i da se taj slučaj razjasni. Slovačka sudjeluje u pregovorima o e, za globalni sporazum. Što se tiče budućih pregovora, vjerujem da nećemo vidjeti napore da nekako e, smanjimo razlike između e, zemalja u prihvatu ekonomskih migranata. Trebamo razlikovati između ekonomskih migranata i pravih migranata, izbjeglica. Slovačka već dugo zagovara e, to da se usredotočimo na uzroke migracija u zemljama podredla. E, ne možemo tolerirati e, ovakovu situaciju. Moramo riješiti uzroke migracija na licu mjesta. To se e, tiče odgovornosti zemalja podrijetla. Te, tim zemljama treba pomoći. E, mora im pomoći međunarodna zajednica. Stoga vrlo cijenimo činjenicu da u ovom globalnom sporazumu imamo jasnu formulaciju koja ukazuje na odgovornost zemalja podrijetla. One moraju riješiti svoje interne e, probleme u skladu sa svojim potrebama. I na kraju e, predstavnik Latvije ili predstavnica Latvije, predstavnik Latvije. Hvala e, predsjednici. Kao član Latvijskog parlamenta smatram da su oba dokumenta vrlo dobra. E, preporučam svim sudionicima koji su ovdje da daju svoju potporu. E, e, želim sada e, reći nešto protiv režima u Kremlju koji gazi ljudska prava. Kremaljski diktator nastoji potpiriti sporove između država članica E, to je korijen e, svih problema e, katastrofe u Siriji i u Europi, Krimu. Pozivamo sve da reagiraju na ruske građane koji sakrivaju novac u europskim bankama koji uživaju u životu u Europskoj uniji, a sudionici su ovih zločina. E, potpišite popis e, Magrinski u svojim parlamentima, pokažite Kremlju da ne može gaziti međunarodne sporazume. Kremlju treba kazniti. Hvala. Ovo, ovime završavamo popis govornika. Zahvaljujem na disciplini. E, to nije bio na, najlakši način da prenesete svoje ideje i poglede. Imat ćemo u sljedećoj sesiji još prilike da govorite. U prvom redu želim reći da je važno da održavamo ove sastanke jer to je e, dio tog procesa. Moramo održavati kontakte između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Zahvaljujem gospodinu Bađu, na e, gospođi Papadopoulos, gospođi Njete i i gospodinu Folkeru Tyrku. E, on je već po drugi puta ovdje kao i neki drugi govornici. Zahvaljujem im što sudjeluju u ovom postupku. E, sljedeća sesija e, će biti pod predsjedinjenjem gospođe Wikström. Ona je izvjestiteljica za Dublinski dokument. Ona će predsjedati sljedećom sesijom.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Dobar dan eh, svima. Uvaženi kolege iz eh, nacionalnih parlamenta i našeg parlamenta, Europskog parlamenta, ja ću predsjedati sljedećim eh, dijelom naših razgovora, a posebice o globalnom sporazumu za sigurno uredne i zakonite migracije. Prvo ću zamoliti sve koji ne žele ostati, e, da izađu, a oni koji žele ostati da zauzmu mjesta. So, now we will... Evo, imamo sada i priliku da s nama budu glavni dionici procesa e, izrade globalnog sporazuma za sigurno uredne i zakonite migracije. E, struktura našeg rada je sljedeća. Prvo ćemo čuti e, facilitatore koji vode među vladine pregovore o pitanjima za povezanima s globalnim sporazumom o sigurnim, urednim i zakonitim migracijama. E, gospodin Gomez Kambaša, njegova ekscelencija, poslanik i stalni predstavnik Meksika pri Ujedinjenim narodima i gospodin Jure Glauber, njegova ekscelencija veleposlanik ovaj i stalni predsjednik Švicarske pri Ujedinjenim narodima u Njorku. Evo, doista nam je drago što ste s nama ovdje. A nakon vaših eh, intervencija eh, poslušat ćemo govori Onatana Prentisa, voditelja ureza Luiz Arbur, posebne predstavnice glavnog tajnika za međunarodne migracije, a nakon toga Eugenija Ambrozija, regionalnog direktora za EU pri Međunarodnoj organizaciji za migracije, zatim govori Angele Ivančeve, koja nije ovdje, ali zato je gospodin Simeno ovdje koji će predstavljati predsjedništvo Bugarske u vijeću i čuti ćemo najnove razvoje o, e, u pregovorima na razini vijeća. Te na kraju ćemo e, poslušati predstavnike nacionalnih parlamenta. Dakle, doista nam je zadovoljstvo e, dati riječ zastupnici e, Europskog parlamenta, zastupnice Švedskog parlamenta, gospođi Mariji Ferm, nakon koje ćemo čuti Konstancu Urbanu de Sousa, zastupnicu Portugalskom parlamentu, a nakon toga ćemo čuti i rasprave. Međutim, prije nego što krenemo, da pojasnim. Evo, prvo ćemo riječ dati e, nacionalnim parlamentima, a zatim e, jednom zastupniku iz Europskog parlamenta dok ne iscrpimo popis. E, zastupnici nacionalnih parlamenta znaju što treba učiniti. Ako želite intervenirati, trebate ispuniti formular i zatražiti riječi da to tajništvu. A onda ćemo napraviti na temelju toga popis govornika. Evo, naši kolege iz e, ovog dona samo mogu e, dići znak da žele govoriti, a ja ću to zabilježiti. Također, molim da ćemo vjerojatno morati ograničiti o vrijeme govorenja. Inače bi normalno vrijeme govorenja bilo barem dvije minute. Dobro, evo sada znamo sve i sada ćemo samo po e, napraviti ono isto što smo radili do sada u prvom dijelu naših razgovora danas. Prijeđu pa dajem veliposlaniku i stalnom predstavniku Meksika pri Ujedinjenim narodima, ekscelenciji Tomezu Kamašu. Izvolite. Zahvaljujem. Doista nam je zadovoljstvo nama kojima smo ovdje i što imamo priliku pojasniti pa i podijeliti s vama mišljenje o tom o čemu se radi u globalnom sporazumu i procesu o kojemu se radi i kako smo e, se uključili u rad nultog nacrta koji, o kojemu se sada vode pregovori. Ja samo vrlo kratko. Prije svega, to je doista prvi puta da migracije ulaze u UN na glavna vrata. Naime, doista po prvi puta sada postoji stvarni kolektivni sporazum svih zemalja članica Ujedinjenih naroda da se izgradi i ispregovara globalni sporazum koji će se baviti fenomenom migracija. Kako bi se to napravilo, Sastavili smo, dizajnili smo ovaj proces u tri faze. Prva faza bila je o tome da sve regije i podregije na svijetu shvate, razumiju fenomen migracija, kako je do njega došlo. Naime, bilo je vrlo lako vidjeti i još uvijek vidimo koliko smo malo doista znali o migracijama i Doista je nemoguće nešto ispregovarati, a da to nismo razumjeli. To često radimo. Dakle, e, kod ovakvih ozbiljnih pitanja doista smo se uključili u jedan kompleksni proces razumijevanja. I zajedno sa razumijevanjem ovog drugog cilja bilo je izgradnja e, jednog e, povjerenja između pregovarača i zemalja i povjerenja ne samo prema dva su facilitatora, nego i između samih zemalja kako bi se osjetila da je razina povjerenja dovoljna da se raspravi i govori o onome što su doista kompleksna pitanja koja polariziraju i doista su vrlo političke prirode. Dakle, to je bila prva faza, a druga faza bilo je veliki sastanak u Potajatu u Meksiku gdje smo destilirali sve ono što se globalno raspravljalo putem raznih mehanizama. I temeljem toga dva su facilitatora pripremila su ovaj takozvani nulti nacrt. A to je ovaj dokument o kojemu se sada pregovara, znači ovaj inicijalni prijedlog za globalni sporazum. Evo kako smo to napravili. Nama je također bilo vrlo jasno da jedni način na kojim se možemo pozabaviti ovim fenomenom je da ga obuhvatimo cijeloga i da migracije ne sagledavamo u dijelovima niti fokusom na ovo ili ono pitanje pojedinačno niti fragmentiranjem cijelog fenomena, nego razumijevajući ga kao jedan jedinstveni fenomen. Znali smo reći da je pristup e, e, pristup vizije 360 stupnjeva. Znači da svaki e, aspekt, svaki kut treba dobro razumjeti i uključiti. I ako pogledate nacrt i ako ste ga vidjeli, a sam, siguran sam da jeste, to ćete zapravo primijeniti. Ovaj dokument ne promiče, e, ne govori o promicanju migracija niti o osuđivanju, nego rješavanju pitanja migracija. Dakle, dokument je organiziran u tri ili četiri dijela, od kojih je jedan jedna vizija, jedan narativ, ne samo onoga što bi globalni sporazum trebao biti, nego i jedan narativ o tome kako bi se trebale vidjeti migracije, barem iz perspektive globalnog sporazuma. A zatim nešto još e, posebice važno je bilo e, sastaviti deset ključnih principa načela koje ne samo će e, voditi same pregovore, nego i provedbu samog sporazuma i E, također i tumačenje svakih od interpretaciju svakih od djelovanja iz sporazuma. Dakle, među tih deset načela e, govori se o suverenim pravima država na definiranju vlastitih imigracijskih politika, i suverenog prava na odlučivanje tko će moći preći preko granica, a tko ne i pod kojim okolnostima. Znači, sva ona ključna načela kao što je vladavina prava, human rights, e, ljudska prava, razvoj. Znači, globalni sporazum je usredotočen upravo na ovaj ljudski aspekt. Zatim smo zacrtali ovdje 22 cilja i ta 22 cilja nisu rastavljena u kategorije, nismo željeli fragmentirati pristup ovom fenomenu, nego on treba ostati integralan. I ono što smo zapravo napravili je smo sekvencirali ovih 22 cilja e, na, um, prema kretanju u migracijama. Znači, krenuli smo od samog početka, od temeljnih uzroka za migracije, što je to što pokreće ili tjera ljude na, na to da krenu na put razvoja, nedostatak razvoja, klimatske promjene i tako dalje. Zatim to e, prolazi kroz e, cijelo kretanje granice, prolaza granica, tako dalje, do zadnje faze gdje dolaze ili dolaze u domaćine, e, u zajednice domaćina. To su ciljevi koji ne samo da su vrlo jasni, kao sam na bijelom, nego su i akcijski orijentirani. Ideja globalnog sporazuma je promijeniti stvarnost i, kao što je naslov rekao, učiniti migracije sigurnim, redovitim i urednim. Dakle, E, cijela ova ideja, cijeli dizajn sporazuma je da bude dovoljno praktičan, jasan, orijentiran prema djelovanju i akcijama kako bi migracije doista bila sigurne, uredne i zakonite. Nakon ovih 22 cilja i akcije aktivnosti za svake od njih, predložili smo, kao što su zemlje članice zatražile, schemu za reviziju i praćenje gdje zemlje članice unutar UN-a imaju ne samo mogućnost, već i obvezu dalje raspravljati provedbu globalnog sporazuma, učinkovitost globalnog sporazuma, kao i izazove s kojima se suočava svaka od zemlja u tome. Dakle, ključno ovdje još i reći da popis djelovanja i ciljeva koji su tu zacrtani E, naravno, treba imati e, u, na umu da globalni sporazum nije pravno obvezujući instrument, nego njegov će utjecaj ovisiti o povjerenju i koncenzusnoj prirodi pregovora. Znači da sve naše zemlje se dobro uključe svojim naporima u globalni sporazum. Dakle, važno je reći da sav ovaj popis djelovanja akcija svega nije e, popis, e, nego da su to predložena djelovanja koje zemlje mogu poduzeti prema vlastitim okolnostima e, i stvarnostima prema vlastitom udjelu u spektru, globalnom spektru migracijskog fenomena kako bi politike koje moraju uspostaviti stavili odgovarajući kontekst. Dakle, predsjednice. Ovo je načelni pregled onoga što smo napravili. Evo moj e, kolega će to puno detaljnije objasniti. Zahvaljujem. A sada gospodin Mauber, također njegova ekscelencija, veleposlanik koji je došao iz Švicarske u UN u Njorku. Evo, izvolite, Thank you very much, Hvala lijepa, hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. To je važno za nas jer parlamentarci igraju ključnu ulogu u ovom procesu. E, imamo naravno i diplomante, ali parlamentarci su e, veza sa domaćim politikama Eh, politikama o migraciji i drugim politikama. Stoga je to za nas jako važno i veselimo se vašim pitanjima. Neću govoriti više o nacrtu, eh, reći ću nešto o tome gdje smo u ovom procesu. Eh, počeo je odmah nakon prihvaćanja Njujorške deklaracije u rujnu 2016. E, nacrt je ukorijenjen u ovoj deklaraciji. E, tu se u nacrtu se vodi ovaj proces korak dalje. E, nacrt je specifičniji, on govori o djelovanju, o akcijama i o putu prema budućnosti kako bismo nastavili sa ovim globalnim dijalogom o migracijama, kako bismo osigurali e, sigurne i zakonite migracije. E, sada smo u fazi pregovora, imamo ovaj nulti nacrt koji smo potpisali petok veljače. E, vrlo nam je drago što smo dobili pozitivne reakcije na nacrt. Svi su rekli da je nacrt uravnotežen. Naše uvjerenje da kako bismo dobili e, sve e, za stol, e, za na naš rad, moramo imati ovakav nacrt, nacrt ovakove prirode. Pregovori su počeli prošlog tjedna u Njujorku, a do srpnja ćemo svaki mjesec imati nekoliko dana pregovora. Nakon prvog kruga možemo potvrditi da države članice se angažiraju na tom nultom nacrtu. Sve su rekla da je to dobra osnova za pregovore. Naravno, trebamo taj nacrt razviti dalje E, o nekim temama trebamo malo bolje i dublje e, e, raspraviti. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se posvetiti tim temama. Jedna od tih tema je provedba i revizija koliko daleko države članice žele ići u institucionaliziranju E, ovog sporazuma koja djelovanja akcije na terenu predlažu. Evo, toliko mogu reći u sadašnjem trenutku o ovom procesu. Paralelno s pregovorima u, New u Yorku, važno je da rasprave o dokumentu o, o migraciji se nastave na svim razinama. Stoga imamo ove razmjenu mišljenje sa svim tijelima u Europskoj uniji kako bismo e, potakli ove razgovore. E, drago mi je da imamo toliko zainteresiranih sudionika ovdje. Hvala. Hvala, veleposlaniče. E, dali ste nam dobru nadopunu onome što je već rečeno a e, sada e, gospodin e, Prentis, suradnik Ann Arbor. Ja surađujem mojim kolege kolegom koji mi sjedi s lijeve strane. Vrlo mi je drago što sam ovdje danas. Zahvalan sam što sam dobio šansu da govorim o toj prevažnoj temi na početku e, želim izraziti žaljenje Louise Arbour, po, e, e, posebne izaslanice visokog povjerenika za migrante. Govorimo o globalnom sporazumu o migracijama. Ja ću si uzeti slobodu da govorim malo o vašoj ulozi u tom procesu. E, reći ću koliko je ključna vaša uloga u ovom procesu i koliko je se veselimo. Globalni sporazum za migracije predstavlja to nije pretjerivanje, e, generacijsku mogućnost da maksimiziramo e, mogućnosti migracije za sve strane i da minimiziramo e, manjkavosti. To je mogućnost da ustanovimo sustav, da upravljamo migracijama sada i u budućnosti. Demografski, okolišni i drugi aspekti će biti uzeti u obzir jer svi ti elementi nisu predvidivi. E, u DNK-u sporazuma e, naglasit ću e, četiri karakteristike. Migracije su fenomen koji će ostati na sceni. Utjecaj migracija je pozitivan, rekao bih. Drugo, ta pozitivna realnost ne smije zasjeniti mnoge izazove koje predstavljaju migracije. Naročito ako njima loše upravljamo, mm, a naročito lošu situaciju za migrante. E, zakonite migracije e, su e, dovedene u pitanje nezakonitim migracijama. To je esencijalno pitanje E, globalni sporazum za uredne migracije je zasnovan na poštivanju za e, suverenitet država i e, poštivanje individualnih ljudskih prava. To će biti neobvezne, pravno neobvezne teme, ali ipak e, će taj sporazum odraziti interes i zabrinutosti država, a riješit će potrebe i zahtjeve migranata i zajednica. Evo, tu vi ulazite. E, parlamentarci igraju jedinstvenu ulogu kao veza između e, donositelja odloka i lokalnih aspiracija i očekivanja s druge strane. To je izazovna uloga i zahtjevna uloga. E, e, politika traži dugoročni razvoj, a e, to često nije u skladu sa hitnim potrebama biračkog tijela. Ja ću naglasiti tri elementa kad se radi o globalnom sporazumu u prvom redu u svakoj e, raspravi o zaslugama migracijama e, ne, ne govorimo samo o činjenicama ali ih trebamo uzeti u obzir stoga imamo sve veću potrebu za rasprave o migracijama koje moraju biti zasnovene na činjenicama stoga nije začuđujuće da je prvi cilj e, ovog nacrta kojeg ste upravo e, e, čuli opisanog, jeste e, su bolja, bolji, točni i raslanjeni podaci. Gospođa Arbor stalno zagovara da oblikujemo na pravilan način raspravu o migracijama. Ne smijemo popustiti ksenofobima i rasistima E, međutim, ne smijemo ni e, zanemariti javni diskurs i sve veću netoleranciju. E, ako migrante smatramo samo ekonomskim problemom, onda ne, ne možemo iskoristiti njihov potencijal. I treće, imamo kolektivnu odgovornost da promičemo u, u, uključivost E, to je e, uključeno u procesu globalnog sporazuma. Moramo maksimizirati potencijal e, mobilnosti, potencijal i za zemlje podrijetla i za zemlje domaćine E, zastupnici e, i političari moraju zaštititi one koji nisu predstavljeni u javnim tijelima. To je u javnom interesu. E, to je u interesu suvereniteta država članica. I sada nekoliko riječi u zaključku. Htio bih naglasiti kao, pom, kao što je to naglasila i, gospođa Arbor, e, globalnu prirodu ovog napora. E, global, globalno stoji u naslovu, e, migracije su globalni fenomen i nisu jedinstvene za bilo koju regiju. Nijedna zemlja ne može sama provoditi migracijsku politiku u izolaciji Eh, kako razne zemlje gledaju na migracije, eh, kako ih žiraf, rješavaju, to je ključno za bilo kakvu suradnju. I nacionalno i međunarodno gledam, gledamo, moramo ojačati povjerenje naših sugrađana. To je u interesu u nas. Vaš rad koji eh, E, u, podržava ovaj globalni sporazum će biti od ključne važnosti za njegov uspjeh. Hvala gospodine Prentis. E, e, ispričavam se što sam e, pomiješala vaše u, funkcije. morate uvijek imati naočale kad čitate dokumente. Pokušavam se, tom, priučavam se na to a sada gospodin Ambrozio, Međunarodna organizacija za migracije. Hvala, mi smo jedna obitelj, pa ne vjerujem da će se iko e, naljutiti što su ga krivo pozvali da govori. U svakakvom slučaju zadovoljstvo je biti ovdje raspravljati o globalnom sporazumu o migracijama i doista je veliko zadovoljstvo biti u panelu sa kolegama i prijateljima koji prate ovu sjednicu. Mnogo je toga već rečeno, su facilitatori su već rekli svašta i Jonatan e, o procesu, Jonathan isto o sadržaju nultog nacrta. Tako da ne bih sada imao toliko toga za dodati po tim aspektima koji su već obuhvaćeni, ali i sve jedno nekoliko načelnih e, komentara o procesu globalnog sporazuma i pitanjima kojima se globalni sporazum bavi. Da krenemo od komentara koji je, iznio neko od sudionika u prethodnom eh, raspravi kada je jedan od zastupnika rekao da nedjelovanje nije opcija jer migracije utječu na sve nas. Ja bih to malko promijenio i rekao nedjelovanje ne samo da nije opcija, a migracije će pomoći i dati nam potporu svima nama ukoliko cijeli niz e, uvjeta i djelovanja se ipak prije toga uspostavi. Da spomenem samo neke od stvari koje e, sam već e, čuo u prethodnim intervencijama. Mislim, migracije mogu biti pozitivna stvar ako ćemo zajednički djelovati, ako se nekako suočimo sa činjenicom da upravljanjem migracijama ne može biti isključivo nacionalno pitanje, nego da je po definiciji, po prirodi i po samom načinu na koji se e, događa prekogranična i stoga i međunarodno pitanje. I moramo surađivati zajedno kako bismo pokušali postići neku vrstu sporazuma o zajedničkoj viziji o tome kako bolje upravljati fenomenom migracija koji će nam svima biti od koristi ako uspijemo postići tu zajedničku viziju. A ta zajednička vizija potrebna je i zato što smo suočeni s nizom izazova svakako. To su izazovi sistemske prirode, ne hitna situacija ili privremene prirode. Znači, doista postoji potreba da se krene razmišljati i raditi prema strukturnim odgovorima i rješenjima, a ne samo ad hoc e, kratkoročnim e, rješenjima. Dakle, to je prvi ako. A drugi ako koji će omogućiti migracijama da budu od svima nama je ako budemo zajednički radili prema zajedničkoj viziji, imajući na umu da cijeli taj proces, ono što smo čuli, e, opisano se neće dogoditi slučajno niti pasti s neba, nego da će biti utemeljeno u cijelom nizu prethodnih obveza njoškoj deklaraciji, ciljeve državog razvoja i tako dalje. To su sve stvari koje su u temelju samog procesa kao do sada i svakako te obveze koje su već poduzete od strane međunarodne zajednice se moraju nastaviti i predvoditi ovu raspravu i pregovore i ovu fazu koja je trenutno u toku. Upravo zato što su to obveze koje su preuzete i njih e, treba provoditi i držati se njih e, e, i načela koja su njima sadržana. A treći ako koji će nam pomoći je ako uspijemo nastaviti kao do sada što smo to činili, a nadamo se da će to biti tijekom faze pregovora, ako se nastavimo sjetiti da kad govorimo o migracijama zapravo govorimo o ljudima. Govorimo o našim građanima svih zemalja koje su predstavljene, zastupljene u ovoj dvorani, u jedinim narodima i drugdje. Znači, govorimo o ljudima sa nadama, sa izazovima, sa snovima, sa životima i sa njihovim pravima. I ovaj treći element je također nešto što treba stalno imati na umu u procesu rasprave i također pregovora o globalnom sporazumu kao što je to i do sada bio slučaj. I za sada mislim da je vrlo jasno da ova tri ako koja sam spomenuo su doista prisutni u radu koji je do sada e, provodila međunarodna zajednica koja radi na globalnom sporazumu jasno odraženi u sadašnjem nultom nacrtu koji se ispregovarava i stoga mislim da možemo doista reći da do sada, ono što proizlazi kao imidž e, migracije, upravljanja migracijama iz procesa koji se provodi u globalnom sporazumu je da će migracije ipak biti nešto što će biti od pomoći i od potpore svima nama, ako oni jako bude ispunjeni. I na kraju nešto da se nastavim na ono što Jonathan. Kako e, se uklapaju to europski nacionalni parlamenti? E, svi vi kao predstavnici nacionalnih parlamenta i zastupnici Europskog parlamenta imate golemu i važnu ulogu i tešku odgovornost ovdje kao prvo da taj proces ostane na pravom putu. Vi ste predstavnici naroda vaših zemalja i naroda Europe, vaša odgovornost osigurati da druge institucije koje su uključene u ovaj proces održavaju obveze koje su poduzeli i ovaj pristup koji, o kojem je odlučeno i koji je uspostavljen do sada. A kako biste mogli osigurati na nacionalnoj i na europskim razinama da ta sveobuhvatna karakteristika upravljanja migracijama koje je spomenuo ovaj poslanik e, bude doista prisutna i provedena. Postoji odgovornost da se prati koherentnost politike, osigura da ono što se odluče s jedne strane, povezano je sa upravnim migracijama, ne bude e, u suprotnosti s onim što se negdje drugdje odluči ili ne stvara još više problema u jednom području politika u usporedbi s nekim drugim. I treći element koji mislim da je važan u vašoj odgovornosti kao parlamentarca je da upravo zbog poveznice koju predstavljate između vladnih institucija i državnih institucija i naroda, kojeg e, zastupate, da je doista važno da se uključimo vrlo snažno u promjenu tona i načina diskursa koji se često, prečesto čuje i provodi u odnosu na migraciju ovog diskursa koji je ponekad vrlo toksičan i prečesto netemeljen na bilo kakvim dokazima i u određenoj mjeri ni ne odgovara na povijest većine zemalja koje sjede u ovoj prostoriji u drugim međunarodnim okruženjima. Pa onda uložimo određeni napor dok pregovaramo dalje o globalnom sporazumu da zadržimo našu nacionalnu povijesno sjećanje na to što su migracije značile svim našim zemljama, bez iznimke i distinkcije, počevši od moje. I uvijek imamo na umu od kuda smo došli, kakvu je migracija ovog odigrala u povijesti naših, naših država i imamo to na umu kada razmišljamo o budućnosti ovog procesa koji će u velikoj mjeri utjecati na budućnost dolazećih generacija. Zahvaljujem. Thank you very much, Mr. thank you for reminding us that we are... Zahvaljujem, gospodine Ambrozija. Hvala što ste nas podsjetili da je naš DNA sačinjen od migrantskog DNA. Gospodine Simeonov, e, u ime Bugarskog predsjedništva vijećem, sada govorimo o globalnom sporazumu, no u ovoj uniji vi ste u ovom trenutku vrlo važni jer postoji toliko e, zakonodavnih akata koje treba prosti kroz e, E, Europsku uniju, kako bi se uredio europski, naš europski dom, kako bi se upravo migracijama na sigurni uredan način upravljalo i da bi se razriješila ova sadašnja kaotična situacija. Dakle, veselimo se e, i vašem govoru te onome svemu što ćete i odraditi. Zahvaljujem, hvala što ste pozvali predsjedništvo vijeća da sudjeluje u ovom važnom sastanku. Eh, eh, eh. Neću reći baš da je EU zakonodavstvo u potpunom kaosu, ali svejedno ću reći da je naša uloga vrlo kompleksna i zasigurno i nejednostavna. Znači, naša zadaća je znači pravi način da se naš brod u kojem se svi nalazimo e, vozi u pravom smjeru. No, Europska unija ima sveobuhvatnu i dugoročnu strategiju koja se temelji na partnerstvu i solidarnosti e, za odgovor i na prilike i izazove migracija kao globalnog kompleksnog fenomena, kao što je već rečeno, a za, što su, za koje su potrebni globalna rješenja kao e, prominentni dionik na međunarodnoj sceni. Europska unija razvija partnerstva i dugoročna je održiva e, rješenja za bavljanje e, migracijama, a i stvara nove instrumente kao što su međusobni uzajamni fondovi i fokus na investicijama i stvaranju radnih mjesta. Pozitivne iskustva i rezultati naših napora mogu biti korisni i u oblikovanju budućeg globalnog sporazuma za migracije i za budućnost Europske unije. Budućnost ovog globalnog sporazuma mogla bi dati neke orijentacije i mobilizirati nužnu energiju za postizanje uravnoteženih eh, i održivih globalnih pristupa kao odgovor i na izazove i na prilike migracija. Predsjedništvo podupire predanost Europske unije i zemalja članica da nastave svoju aktivnu i konstruktivnu sudjelovanje u procesima u Njurku i do sada tijekom faze konzultacija to je bilo upravo tako i da ćemo sve od sebe da osiguramo da Europska unija nastavi govoriti jednim glasom. Mi vjerujemo da Europska unija i zemlje članice će biti spremne podijeliti svoju ekspertizu u području migracija i da bi se mogla zapravo koristiti za globalni sporazum. Nekih od naših temeljnih načela Prisutni su ovdje naime poštovanje ljudskih prava, posebna pozornost e, posvećena osjetljivim skupinama te iskustvo u međunarodnoj suradnji. No, ono što radimo kao vijeće u ovom trenutku je sljedeće. Radimo na izradi dogovorenog e, okvira za pregovore u okviru globalnog sporazuma o migracijama koji se održava u Njorku, a u kojemu želimo postići nekoliko stvari. Prvo, postići uravnoteženi tekst temeljem načela Njorske deklaracije, oslanjajući se na agendu 2030. za održivi razvoj. Također cilj nam je osigurati da načelo podijeljene odgovornosti bude na odgovarajući način e, odraženo u globalnom e, sporazumu za migracije, posebice što se tiče konkretnih odgovornosti, potreba i zabrinutosti zemalja, podrijetla, tranzita i destinacije. Te na posljedku osigurati da jasno definirani mehanizmi za implementaciju, praćenje i reviziju budu primijenjeni temeljem postojećih e, foruma i uz vodeću ulogu Međunarodne organizacije za migracije. Za ovaj proces potrebno je uh, određeno vrijeme, određeni napori, no svakako mi vjerujemo da smo već postigli napredak u tom području. I za dva dana ćemo nastaviti upravo, e, odnosno ovaj tjedan, sa sljedećim krugom pregovora između država članica u izradi stajališta Europske unije. Evo, zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam, e, gospodine Simeonom. Gospođa Ferme će nam sada dati mišljenje o nacionalnoj situaciji kao zastupnica Švedskog parlamenta. Zahvaljujem. Govorit ću na švedskom. Molim vas samo mikrofon da upalite. Uh, Govorit ću na švedskom. Dakle, htjela bih održati govor na ovoj iznimno važnoj konferenciji kao predstavnica švedskog parlamenta. E, nesumnjivo se govori o zakonitim migracijama te o situacijama s migrantima. Ta dva dokumenta su povezani. Kada govorimo o zakonodavstvu, mi mislimo da je to važno pitanje budućnosti kojem će važno samo rasti. I to u trenutku kada je pravo na azil itekako nužno, zato što su mnogi u bijegu. E, upravo se podižu zabrinuti glasovi koji žele prepriječiti prelazak preko granica onim osobama kojima je to potrebno. Moramo se sjetiti zašto zašto je zapravo uspostavljeno pravo na azil. Moramo se pitati zašto je to pravo bilo potrebno eh, nakon eh, E, drugog svjetskog rata. Dakle, mi smo kroz kvote dali mogućnost na dobrovoljnoj bazi dati, dali mogućnost državama da nakon drugog svjetskog rata prihvate na dobrovoljnoj bazi židovske izbjeglice. Ali do toga nije došlo. Moramo se danas više nego e, ikad ranije prisjetiti da smo mi ti koji smo uspostavili međunarodno pravo na azil i to upravo za one osobe poput nas kako bi te osobe mogle izbjeći one greške koje smo počinili u ratu e, kada je riječ o nekoj represivnoj državi i politici koja ubija i proganja vlastite građane. E, možemo reći da to pravo na azil nije zastarilo, nego je ono sada važnije nego ikad. Kada bi se izbrisao taj, to pravo na azil i kada bi se on zamijenio e, sustavom koji bi prihvatio samo one izbjeglice koje e, zapravo dolaze zbog nekih drugih razloga, onda bismo pružili zaštitu malom broju osoba, a na ovaj način se događa da neke osobe, zato što ne mogu ući kvote za preseljenje, zapravo ostaju bez zaštite. To je situacija kakva je postojala nakon drugog svjetskog rata i upravo iz tog razloga smo napravili konvenciju za izbjeglice. Postoje tisuće osoba izbjeglica koje još uvijek nemaju jasan pravni status i e, za koje njihove države nisu preuzele odgovornost. Nedostatak prava ne smiju se više ponoviti i upravo iz tog razloga to pravo na azil nije samo uspostavljeno u konvenciji o migrantima, nego također i u raznoraznim dokumentima na međunarodnoj razini. Postoji jako puno razloga za međunarodnu migraciju neke osobe migriraju po, zbog vlastitog izbora kako bi pronašli bolje uvjete za život u nekoj drugoj zemlji, a neki su prisiljeni bježati od ratova ili od progona u vlastitoj zemlji. Drže vlastitu djecu u rukama, drže cipele u ruci i bježe pred ratom. Mi se moramo sada pitati kako e, bolje upravljati migracijama, a ne ih blokirati. U Švedskoj je iznimno važno naglasiti da mjere koje smo mi usvojili i pravni okviri koje smo mi uspostavili, da moraju poštivati temeljna ljudska prava i moraju poticati na mogućnost razvoja koju migracija nosi sa sobom. Živimo u neizvjesnom razdoblju. Nikada prije toliko osoba nije bilo prisiljeno na bijeg. Za Švedsku to je e, donijelo jako visok e, broj tražitelja azila koji su stigli u našu zemlju u proteklih nekoliko zemlja. Mi smo znači mala zemlja na sjeveru Europe koja je primila čak 163 tisuće tražitelja azila u 2015. godini. Znači da je naše društvo zaista iskazalo znatan napor, a smatramo da je to i veliki izazov za civilno društvo i za naše vlasti. E, s obzirom na osobe koje su započele u Švedsku, e, e, osobe koje su došle u Švedsku, zapravo one su započele novi život i te statistike pokazuju da novi došljaci u Švedskoj trebaju puno manje vremena nego u prošlosti da se zaposle u Švedskoj. E, naša integracija je vrlo e, velika, e, situacija u školama se poboljšava, također i broj radnih mjesta se poboljšava, odnosno čak i ona djeca koji su imali malo iskustva sa školama su uspjeli pristupiti programima školstva u Švedskoj. Ono što nama treba, a to je takva solidarnost u cijeloj Europskoj uniji kako bismo zajamčili da veći broj osoba kojima treba međunarodna zaštita dobiju tu zaštitu u Europskoj uniji. Nama treba dobra solidarnost, nama treba e, prihvat e, u Europskoj uniji na više razini za sve one osobe koje se nalaze i u graničnim područjima, u državama koje su u e, sukobu, znači koje ratuju. E, evropske zemlje su te koje bi trebale pružiti nekakvu sigurnosnu situaciju za takve osobe. Kada govorimo o prihvatu e, e, izbjeglica koje se premješta, mi trebamo razmišljati o korištenju njihovog znači prava na azil za vlastitu dobrobit, a ne da napuštamo te osobe koje zapravo su prepuštene sudbini u tim opasnim opasnim eh, putovanjima i postaju žrtve krijumčara i trgovaca ljudi. A Europska unija ne smije biti ta koja će pogoršavati situaciju. Zbog toga moramo stvoriti pravne, sigurne postupke koji će zajamčiti dolazak u Europsku uniju na siguran način. U protivnom ćemo se naći u situaciji koja će biti još gora za te osobe, imat ćemo više smrtnih slučajeva. Švedska eh, vlada je upravo zbog toga imenovala povjerenstvo koje će E, utvrđivati preduvjete za stvaranje novih pravnih okvira za tražitelje azila u Europskoj uniji. To znači da ne smijemo prepustiti tražitelje azila opasnim migracijskim putevima te krijumčarima bez skrupula i da ne smiju biti izloženi nasilju E, i oni bi trebali moći putovati na uređeni siguran način, možda kroz e, humanitarne vize ili možda, možda zbog na temelju kratkoročnih viza za one koji će tražiti azil u određenoj državi članici. E, to se mora odvijati ne samo, znači to se mora odvijati u nekom ograničenom rasponu, a i moramo u cijelom tom postupku poštivati individualna prava. Moramo krenuti od vizije koja neće biti kratkoročno jednog e, kratkoročne naravi. Mi također imamo u Švedskoj i e, razno razne studije na sveučilišnoj razini i znanstvenoj razini e, što se tiče migranata zbog spajanja obitelji. Kao što znate, od 2008. godine Švedska ima otvoreni sustav za prekomorsku migraciju e, radne snage. E, dugo prije te reforme ljudi su dolazili iz Švedske u, e, iz drugih zemalja u Švedsku kako bi radili. Tada su ljudi bili u ranjivijoj situaciji zato što su, nisu imali dokumenta, nisu, radili su bez radnih dozvola, radili su izvan uređenog tržišta rada. Ali na taj način smo uspjeli nešto postići. Dakle, švedske tvrtke su uspjele narasti tako što su uspjele naći e, kompetentno osoblje e, upravo tamo gdje ih nisu nalazili među vlastitim stanovništvom, oni su ih nalazili među migrantima. I one osobe koje su prije bile, e, znači radile su na crno, odjednom su postale zakonski zaposlene. Dakle, migracije također mogu biti i veliki izvor radne snage. Ovdje ne govorim samo o visokim stručnjacima, nego govorim i o e, znači, e, radnicima e, srednjih kvalifikacija. Mi smatramo da, je, da su migracije rješenje za sve koji žele pronaći posao u Europskoj uniji ili pak bolje uvjete za život. Također, kada govorimo o osobama koje traže zaštitu, vrlo često ne mogu dobiti zbog nedostatka pravnih putova i pravnih lijekova i dolazi do puno smrtnih slučajeva, do zločinačkih e, i kriminalnih mreža koje iskorištavaju e, nesigurnu situaciju svih osoba koje su u bijegu. E, vrlo često ih se iskorištava kao radnu snagu, kao jeftinu ili besplatnu radnu snagu, a da ne govorimo o maloljetnicima i ženama, odnosno posebice maloljetnicima bez pratnje koji su posebno ranjiva skupina. Zato moramo pronaći sustav kako ćemo bolje upravljati međunarodnim migracijama i na način da ako e, bilo, bilo da netko bježi iz zemlje, bilo da se e, seli zbog ljubavi ili zbog ekonomskih razloga. Hvala. Sada gospodin Urbano de Sousa, predstavljate portugalski parlament, izvolite, imate riječ, gospođo. Zahvaljujem, ja ću govoriti na portugalskom. Evo, ja bih prije svega htjela naglasiti važnost ovog e, sastanka jer upravo uspjeh e, globalnog sporazuma koji neće biti e, pravno obvezujuć i tekako će ovisiti o e, sudjelovanju država članica i o njihovom načinu pridržavanja odredbi iz tih globalnih sporazuma. Znači na koji način će one primjenjivati te odredbe. Dakle, mi toliko govorimo o migracijama, ali ne govorimo o ukupnom kontekstu. Danas, znači, Međunarodne e, migracije su iznimka, ipak to nije pravilo. Znači riječ je o 3 do 5 e, posto ljudi prema e, podacima Međunarodne organizacije za migracije. Najveći dio Dakle, to je činjenica. Migracije su stari fenomen, nešto što je od uvijek postojalo, ali što se sada promijenilo? Zbog čega je to postao izazov? Činjenica je da su migracije danas složeniji fenomen, puno su raznolikije, e, također se i promijenila percepcija po pitanju migracija. I upravo je ta promjena percepcije spram migracija jedan od ključnih razloga zašto danas imamo tako veliki izazov. Umjesto onog pozitivnog aspekta, ljudi su migracije počeli gledati kao prijetnju. I ta stalna veza u proteklih 20 godina između nezakonitosti, znači kriminalnih aktivnosti, nesigurnosti, nezakonitosti i, s druge strane, migracija, je nešto što je zapravo dovelo do ovakve situacije. Kao kao što znate, mnoge populističke struje su iskoristile taj e, val negativnosti, oni iskorištavaju strah osoba kako bi takvu percepciju e, migracija iskoristili za vlastitu dobrobit ali to je naj, najprirodnija moguća stvar, jednako prirodna kao i samo čovječanstvo. I upravo zato bi ovaj globalni sporazum mogao biti jedinstvena prilika za promjenu načina djelovanja i za okončavanje te e, humanitarne drame koja se danas e, odvija u ovom migracijskom valu. Mi moramo prekinuti taj začarani krug između nezakonitosti koji koju podrazumijeva restriktivne mjere i s druge strane plodnog tla za razvoj svakojakih negativnih konotacija vezanih uz e, migracije. Također postoje i e, mogućnosti u smislu pravnih lijekova koji će kažnjavati one države koje se ne pridržavaju e, odredbi iz e, sporazuma koji se donose na međunarodnoj razini. Ono što je bitno naglasiti, a to je da je ovaj fenomen migracija taj koji se danas događa na globalnoj razini i da je riječ o liberalizaciji kretanja kako kapitala, tako robe, usluga, ali u ovom slučaju i osoba. E, to je ono što smo pokušavali regulirati kroz razno razne uredbe, ali kao što znate, to se nije primjenjivalo na migracije, zato što su migracije prekogranični, transnacionalni fenomen i one podliježe nacionalnom zakonodavstvu. Nacionalno zakonodavstvo je vrlo često restriktivno, ali se uvijek temeljilo na E, logici znači e, suzbijanja, e, logici zapravo zadržavanja teritorijalnog integriteta pojedinačnih država i također nezadiranja u suverenitet. <clears throat> Upravo zbog toga bi se ovaj globalni sporazum trebao temeljiti na svjesnosti, a to znači da znači ako ćemo e, stajati prekriženih ruku, nećemo nikad moći razriješiti ovaj fenomen. Bez obzira na to koliko insistiramo na granicama i na sigurnosti na granicama, umjesto da se borimo protiv tog fenomena, mi ga moramo zajednički naučiti upravljati. I vjerujem da zbog toga globalni sporazum ide u pravom smjeru. E, što se tiče nultog nacrta, ja bih e, imala dvije primjedbe, dva komentara. Ja smatram da je ključno da naglasak ostane na poštivanju ljudskih prava. Prije svega, muškarac bi trebao biti u središtu tog sporazuma. Što je to što razlikuje e, građanina Europske unije od stranca? Dakle, to može biti granica. Osoba može biti jedan dan građanin, a drugi dan može biti izbjeglica, ali to je u oba slučaja ljudsko biće. I upravo zato moramo sačuvati tu viziju prema kojoj migracije uvijek moraju biti e, predmet zajedničkog e, shvaćanja, zajedničkog razumijevanja koje će će biti ujednačena u svim državama članicama. Imigracije se moraju promatrati kao nešto što je pozitivno i korisno i koje je nužno za preživljavanje suvremenog društva. U ovom vremenu kojem je preostalo, htjela bih se usredotočiti na četiri cilja. Prvo, borba protiv e, kriminalnih mreža, protiv e, krijumčara, to je jedan od e, ciljeva koji mora ostati prioritet broj jedan za sve. Nema smisla ignorirati nužnost kontrole granica, provođenja kaznenih postupaka protiv tih zločinačkih organizacija, ali to nikad neće biti dovoljno da zaustavimo taj fenomen. I to je druga mjera. Dakle, Isključivo ako stvorimo sigurne i zakonite putove, e, zakonite migracijske tokove, onda ćemo dobiti učinkovito sredstvo za borbu protiv e, e, nezakonite migracije i na taj način ćemo moći izbjeći žrtve. Nedostatak takvih zakonitih putova zapravo tisuće osoba gura u žrtve kriminalaca koji postaju sve složeniji u svojim zločinačkim aktivnostima i u svojim zločinačkim organizacijama. Kao što znate, riječ je o e, trgovini koja iskorištava ljudski očaj i koja se odvija na svjetskoj razini, a ona odgovara pitanjima potražnje i ponude. S druge strane, države, posebice države Europske unije, znaju da stvarna kriza s kojom će biti suočeni u idućim desetljećima nije problem migracija, nego demografska kriza. E, morate shvatiti da ovaj demografski pad kojem svjedočimo u Europi, starenje stanovništva, da su to činjenice koje će dovesti u pitanje održivost naših socijalnih sustava i naš gospodarski rast u narednim desetljećima. I upravo zato migracije mogu biti izvrsna prilika kako bismo održali naš gospodarski rast i kako bismo održali e, naše socijalne sustave zakonite migracije će biti ključne za našu vlastitu sigurnost u budućnosti. Jer migracije same po sebi nisu te koje izazivaju nesigurnost, nego kriminalne organizacije koje mi hranimo e, našim postupcima i koje su prijetnja našoj sigurnosti. Kada ulažemo u e, politike integracije, ja smatram da je to treća mjera kojom bismo se trebali pozabaviti. Naravno da migracije dovode do promjena u društvu, a kao i svi ti fenomeni e, koji uzrokuju određene transformacije koji su u porastu, dolazi do određenih poteškoća, izazivaju određenu e, bol i zato moramo raditi e, još više na politikama reintegracije. Ne samo za one koje e, pokušavamo integrirati u društvo, nego također i da pripremimo društvo koje treba primiti te migrante u vlastito okrilje. Na taj način možemo izbjeći razno razne vrste napetosti, bile one religijskog ili socijalnog karaktera. I na kraju, e, četvrti prioritet, četvrta mjera e, je sljedeća. Budući da ne možemo prihvatiti sve migrante ovog svijeta, onda moramo priznati ono osnovno, znači humanitarno pravo, a to je pravo da osoba mora moći ostati u vlastitoj zemlji. Znači moramo se usmjeriti na rješavanje uzroka e, migracija, na rješavanje, to ne smije biti na fakultativnoj razini nego na obveznoj razini. Znači, e, aktivno upravljanje migracijskim tokovima mora biti dio naših e, aktivnih e, politika i s druge strane borba protiv uzroka migracija u zemljama porijekla. To je nešto što mora biti naš prioritet zato što svi ovisimo o zemljama u kojima dolazi do ratova, u kojima nema vladavine prava, u kojima vlada bjeda, gladi siromaštvo. To su one teme e, na kojima moramo raditi e, i moramo u tom smislu promijeniti našu vanjsku politiku moramo uložiti dodatne napore kako bismo spriječili buduće sukobe. Također moramo e, revidirati naše politike za razvoj kako bi one bile što učinkovitije. Osim toga moramo promijeniti i naše unutarnje politike kao što su trgovinska ili poljoprivredna politika e, koja bi e, drugim zemljama koje su manje razvijene dala stvarne mogućnosti za razvoj u budućnosti i kako bismo stvorili uvjete da oni budu u stanju zadržati vlastito stanovništvo unutar svojih granica. Kada govorimo o kontroli granica, kada govorimo o borbi protiv e, nezakonite migracije, kada govorimo o znači, kontroli vanjskih granica, naše su politike u tom smislu poprilično e, neučinkovite jer ne možemo na siguran i zakonit način upravljati migracijskim tokovima. Dokle god ne e, ponudimo razumnu perspektivu e, negdje drugdje za bolji život, e, oni će dolaziti k nama. Ljudi će se uvijek seliti, a mi ne možemo rukama zaustaviti taj vjetar. Hvala. Hvala gospođo Urbano de Suza i hvala svim govornicima na zanimljivim doprinosima. I hvala što ste nas sve uključili u raspravu. A sada otvaram, e, evo dajem riječ svima i predstavnicama nacionalnih parlamenta koji žele uzeti riječ. E, dvije minute imate. Gospođa Valenciano iz Španjolske, iz ovog, ovog doma, dakle i evropske zastupnici imaju. Puno hvala predsjedateljice. Ja bih htjela ovdje naglasiti važnost ovog sastanka zato što mislim da je prisutnost nacionalnih parlamenata e, te su koordinirana suradnja s Europskim parlamentom nešto što ima presudnu ulogu u zadaći koja je pred nama, a to je stvaranje globalnog sporazuma za migracije. Ovaj parlament i klub socijaldemokrata je bio poprilično kritičan po tom pitanju. Ne, sa, ne toliko po pitanju politike Europske unije, nego država članica u Europskoj uniji kada je riječ o migracijama, o migrantima i izbjeglicama. I zato je jako korisno što su nacionalni parlamenti danas ovdje s nama, jer upravo su oni ti koji mogu napraviti veliki pritisak u svojim državama, puno više nego mi odavde iz ovog doma. Ja mislim da se nalazimo pred kritičnom točkom pred prekretnicom e, u Europskoj uniji koja će obilježiti budućnost u narednih e, nekoliko godina. Kada raspravljamo o migracijama, one su te koje na najizravniji mogući način e, utječu na porast ksenofobije, rasizma i nacionalizma u mnogima od naših zemalja. To znači da je taj fenomen migracija nešto što se koristi na apsolutno na apsolutno neprihvatljiv način koje e, to koriste e, kako bi povećali isključivost i kako bi zapravo pogodovali za e, trovanju društva. Istina je da populizam i ksenofobija zapravo zagađuju politički diskurs u mnogim strankama, čak i u onima koje su odbijale takvu vrstu politika. Ja mislim da je ovdje bitno raditi zajednički kako bismo došli do globalnog sporazuma o migracijama i da pokušavamo razmišljati o tome kakva bi trebala biti Europa mogućnosti, a uzeti u obzir pritom sve moguće znanstvenike i njihova mišljenja do kojih su došli proučavanjem ovog fenomena. Moramo naš svijet organizirati na drugačiji način ako ne želimo e, zapravo biti toliko nesolidarni i toliko bezdušni spram drugih ljudskih bića koje žive s nama na ovom planetu. Imam samo dva pitanja za govornike u ovoj drugoj sesiji. Prvo bih htjela znati, evo u slučaju predstavnika vijeća, Hoćemo li dobiti, hoćemo li imati nekakav e, zajednički dokument u ime Europske unije koji ćemo predstaviti u okviru Ujedinjenih naroda, odnosno hoćemo li moći sastaviti zajedničko stajalište na razini Europske unije, bez obzira na određene razlike u stavovima? Hoćemo li uspjeti donijeti zajednički dokument? A drugo, hoćemo li imati, osnovati nekakav mehanizam praćenja po pitanju e, e, zapravo razvoja o rada na globalnom sporazumu i odvijenju odvijanja tog pregovora kako bismo e, uspjevali e, osigurati transparentno praćenje svih koraka u tom postupku. molimo, mm, u petog travnja prošle godine smo pripremili jednu rezoluciju e, rješavanje pitanja migracija, rad Europske službe za vanjsko djelovanje. ta rezolucija je nju su pripremila dva e, su izvjestitelja, e, gospođa e, Valenciano i gospođa Dijes de Mera. Vrlo korisna rezolucija, ona je usvojena prošle godine. Ukazala je na potrebu koherentnosti vanjskih politika i europskih politika za migracije i azil. Sada ću dati riječ E, gospođi Eleni Stamatakis iz Grčke. Molim, držite se vremena maksimalno dvije minute. Zahvaljujem. Imamo jedan e, globalni sporazum za izbjeglice i za migrante, ali moramo se usredotočiti na e, temelja ljudska prava migranata i izbjeglica, neovisno o njihovom statusu, neovisno o e, koristima koje mogu od njih imati države članice. Mi moramo poštivati ljudska prava kao što je predviđeno humanitarnim europskim pravom. E, dakle, mi moramo pokušati izbjeći e, sve one fenomene koje dolaze sa populizmom i e, rasizmom i nacionalizmom. Dakle, moramo e, umjesto toga prostor ustupiti pravosuđu, demokraciji i također službama da, da im, zapravo da djeluju na njihovom jeziku. Također moramo omogućiti da mladi, adolescenti, djeca, osobe s invaliditetom imaju na raspolaganju sve službe kako bi se uspjeli integrirati. Također nam trebaju i psihološka pomoć kako bismo i omogućili omogućili da na mentalnoj razini te osobe e, lakše e, prođu kroz e, svu ovu krizu. Mi smo u Grčkoj bez obzira na veliku ekonomsku krizu pokrenuli projekt obrazovanja za mlade i on je iznimno uspješan. Od 2016. godine Dali smo mogućnost osobama bez dokumenata da dobiju posao. Također smo registrirali sve one koji su došli na naše obale da dobiju e, odgovarajući zdravstvenu skrb. Radili smo i na reformi sustava za registriranje osoba koje su e, došle, došli u našu državu i koji su se našli na popisima za nezaposlene kako bismo im pružili priliku da nađu zaposlenje. Dakle, to su neke dobre prakse koje mogu, možemo podijeliti s drugima kako bismo osigurali bolje uvjete života i rada za izbjeglice i migrante. U tim našim naporima Mi smo, zahvaljujući lokalnoj zajednici, osigurali e, mnogo pomoći u okviru raznih službi za takve osobe. To je najbolji način napredovanja. Sada e, gospodin Perez Lapa Zaran iz Španjolskog senata ima riječ. Izvolite.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 Ja kao predstavnik e, zemlje poput Španjolske, ja bih htio sada odaslati jednu poruku. Mi vjerujemo da su ti globalni sporazumi iznimno bitni, e, da migracije moraju biti uređene, sigurne i zakonite, ali bih htio postaviti čitav niz pitanja koja proizlaze iz ovih tematike koje smatramo iznimno bitnim. Dakle, kada govorimo o boljoj kontroli e, tih urednih i zakonitih migracija, mene zanima naša vanjska politika Dakle, vanjska politika ne samo Europske unije, nego također SAD-a i ostalih velikih zemalja, a posebice kada je riječ o suradnji. Ja mislim da svaka suradnja tih velikih sila mora e, kao jedan od ključnih elemenata e, imati i suradnju po pitanju migracijskih trokova. Mi znamo kako danas evropske države moraju surađivati sa e, Afričkim savezom država, ali se baš ne zna točno jesu li napravili nekakav napredak po pitanju migracijskih e, tokova i migracijskih e, pitanja. Mi smo u Španjolskoj iznimno puno radili na tim prekograničnim slučajevima i na tim graničnim kontrolama i radili smo na tome proteklih sedam godina. Dakle, Mi smo pokušavali kroz bilateralne sporazume surađivati sa zemljama porijekla kako bismo osigurali bolje uvjete za njihovo stanovništvo e, kako oni uopće ne bi trebali putovati iz svojih zemalja prema Europskoj uniji. Mi smatramo da je to od, vizualne, od vitalne važnosti. A Europska unija tako je bi se trebala više oslanjati na Europol, Eurojust i e, također na suradnju sa trećim zemljama. To su sva pitanja koja će, o, kojima će ovisiti taj globalni sporazum u konačnici i koji će uspjeti u budućnosti migracije učiniti sigurnima, urednijima i zakonitima. E, mi moramo e, također informirati naše narode, moramo otvoriti e, znači prostor migracijama u našim državama, ali to moramo napraviti u jednom drugačijem pravnom okviru. Hvala lijepa. gospodin Lopez Aguilar ima riječ. E, panelisti su pravilno naglasili globalnu karakteristiku migracija. Mi, međutim, ne govorimo o krizi. E, migracije su uvijek postojale. One su, međutim, sada postale globalne kao i sve drugo. U Europi moramo rješavati i izazo, e, suočiti se sa izazovima Stoga sam u prethodnom panelu naglasio vezu između rješavanja e, globalni sporazum o izbjeglicama i sporazum o migracijama. Moramo ih povezati, moramo e, promijenati promijeniti negativno gledanje na, i na izbjeglice i na migrante govorimo o iregularnim migracijama. Nema regularnih migracija jer nema zakonitih puteva u Europa. Ako želite doći u Europu morate ići e, nezakonitim putem. Moramo promijeniti e, taj pogled na stvari moramo povezati sve dimenzije, e, razvoj, unutarnje, vanjske dimenzije. Moramo otvoriti zakonite puteve kako bismo najbolje iskoristili e, mogućnosti nacionalnog zakonodavstva da dademo humanitarne vize. E, to sam htio naglasiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Martin Toledano ima riječ. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Također govorim e, kao jedan od predstavnika iz Španjolskog parlamenta, jedan od zastupnika. Dakle, Riječ je o tome da e, osiguramo urednu zakonitu i sigurnu migraciju. Što to zapravo znači? To znači zakonita, a ne e, nezakonita migracija. A e, želja da zapravo to reguliramo je pozitivan aspekt jer budućnost naših zemalja zbog demografske krize ovisi upravo o tim osobama koje bi trebale nastaviti dolaziti u naše zemlje raditi. Ako se to napravi na zakonit način i ako se to u društvu prihvati kroz pozitivnu vizuru, onda ćemo se tako boriti protiv radikalnog populizma koji iskorištavaju strah protiv stranaca kako bi e, zaradili negativne političke bodove odnosno za njih pozitivne. Dakle, Europska unija je tako ja mora na vrlo snažan način e, surađivati i e, u solidarnom smislu djelovati sa zemljama koje su na najvećem udaru kao što je na primjer Španjolska. Budući da znate da su migracijski tokovi e, ti koji najviše pogađaju južne zemlje i trebalo bi uspostaviti neki sustav razmjene među zemljama i osigurati solidarnost. Ali morate imati na umu da jako puno zemalja kao što recimo Španjolska je upravo ulaz u Europsku uniju i nama treba još više solidarnosti, više solidarnosti nego nekim drugim zemljama. Moramo raditi i na razrješavanju uzroka migracija države zbog e, gospodarske zbog, gospodarskih problema e, su te koje zbog prevelike bijede i siromaštva su ti koji e, uzrokuju bježani ljudi iz njihovih država i upravo zato moramo osigurati da e, kazneno gonimo i da financijski kažnjavamo sve one e, osobe ili organizacije koje iskorištavaju tu ljudsku patnju i bijedu i žrtve koje e, kreću na put nezakonitih migracija. Hvala lijepa. Gospodin Trumben ima riječ. On je Njemac. E, gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice, imam potrebu da e, izrazim jedno stajalište kao predstavnik njemačkog Bundestaga. E, migracija je svjetski problem, stoga pozdravljamo e, ovu inicijativu un da se pozabavi ovom temom. Moramo te probleme zajednički rješavati. U, želim reći u, u ovoj raspravi da e, je Njemačka pouzdan i konstruktivni pa, partner u ovoj raspravi u kojoj nastojimo pronaći rješenja. E, u posljednjih nekoliko godina, naročito od 2015. smo pokazali da, se, e, da sudjelujemo u ovoj akciji solidarnosti i humanosti. To je dovelo i do negativnih posljedica u našoj e, političkoj debati. Gospodin Prentis je ukazao na to da u analizi moramo biti pažljiviji e, jer vrlo često nailazimo na netoleranciju i ksenofobiju. Stoga je e, za nas vrlo važno da e, temi azil e, i izbjeglica dademo potrebnu pa, pažnju. Mm. To rješavamo i preko Europskog parlamenta i Unije za nas je svakako u, u CDU je od ključne važnosti da vodimo daljnju raspravu na europskoj razini. E, zahvaljujem na vrlo dobroj suradnji i na pozivu. Gospođa Gomes ima riječ. Eh, ono što je gospođa eh, De Souza rekla, nadovezala bih se na to. Ona je bila i ministrica za unutarnje poslove. Ona zna o čemu govori kad kaže da ne možemo vjetar zaustaviti rukama, da migracije ne možemo zaustaviti eh, graničnim kontrolama. Moramo upravljati migracijama i to kolektivno i na europskoj i globalnoj, globalnoj razini. Moramo e, dati pozitivan ton javnoj raspravi. Trebamo migraciji. E, naša demografija od toga e, ima koristi. Ne smijemo stalno hraniti kriminalne mreže krijumčara ljudima Moramo osigurati e, sigurne i zakonite e, puteve za izbjeglice i migrante. Imamo te e, legalne planove. Htjela bih reći kolegama iz nacionalnih parlamenta da odu i vide što se događa s ovim spinom o zlatnim vizama za oni stavljaju u opasnost šengenskog prostora i prostituiraju naše nacionalnosti i državljanstvo jer kažu da su bogati i e, prave se da su globalni državljani. Ne želimo to smeće, tu, te korupcije. To su planovi za pranje novca. To ne prihvaćamo moramo upravljati migracijama za one ljude koji žele poboljšati svoj život u našim društvima koji žele doprinositi našim društvima to moramo raditi kolektivno ovi, plan, ovi e, razni e, ove e, planovi s vizama su neprihvatljivi hvala i na kraju imamo reakciju u ovom domu Gospodin Žengen Zalan iz Mađarske ima riječ. Zahvaljujem što ste mi dali riječ, dame i gospodo. Evo ja vas e, želim izvijestiti da u ovom e, zapravo globalnom sporazumu o izbjeglicama i migracijama da e, govorimo o osobama koje nisu pokrivene Ženevskom konvencijom. Dakle, ovdje ne govorimo samo o izbjeglicama, govorimo i o migrantima. U tom dokumentu mi razgovaramo E, o znači osobama koje zaboravljaju ovu trenutnu e, situaciju i e, činjenicu da se u mnogim zemljama pati a to je ono što osobe prisiljava na migracije. U Mađarskoj u Mađarskoj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 da je, znači da su zakonite migracije jedino rješenje za, e, za ovaj problem. Mi ne se ne slažemo s time da postoje samo pozitivni aspekti migracija, nego također razmišljamo i o velikom broju e, migranata zih ekonomskih razloga koji dolaze u Europsku uniju kako bi bolje živjeli. Mi želimo zatražiti e, druge da nas ne prisiljavaju da pomognemo e, zemljama ako se i sami nosimo sa velikim brojem e, migranata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 Osim toga, mislimo da je nužno ukloniti kako pravne, tako i fizičke prepreke kada je riječ o prihvatu migranata. Govorite stalno o sigurnoj, urednoj i zakonitim migracijama, a ako želite ekonomske migracije e, podvesti pod e, taj okvir sigurnih, urednih i zakonitih tokova, mi se s time nikako ne slažemo. Također, kada govorite o rješavanju pravih uzroka migracije, ja smatram da svaka država članica mora ostati suverena na u tome kome će pružiti e, dom na svom teritoriju, a kome neće. I jedno posljednje je javljeno za riječ. E, izvolite. Edita Funtner from Slovakia. Slovačka chcela ale... Zahvaljujem. Ja zapravo se nisam htjela bila izunajaviti za riječ, e, ali kad sam čula ovu sad raspravu i vidjela da to ide u smjeru, e, u ovom smjeru, jednostavno sam morala reagirati. Mislim, raspravili smo o tome kako europske scheme ne djeluje. a sad sam čula reakcije da je to E, nevjerojatno. Mislim da Slovačka može riješiti nedostatke na svojem e, tržištu rada i migracijama, ali mi smo odlučili o tome iz kojih zemalja želimo primiti ekonomske migrante u našu radnu snagu. To su zemlje iz, e, iz Europske unije, iz Bugarske, Rumunjske, i iz Srbije i e, mislim e, ponekad migranti se znatno razlikuju kulturoški i vjerski i mislim da put kojim su krenuli neke druge europske države da nam se da neće tjerati zemlje članice da prihvaćaju obvezujuće kvote migranata ili izbjeglica. To nešto o čemu će se raspravljati u svjetlu realističnih iskustava i zapravo sam zapanjena reakcijom nekih vrhunskih europskih političara koji ucijenjuju neke zemlje i prijete izgurati ih, izgurati ih van iz europskih rješenja jer se usude imati drugačije mišljenje o rješenju ovog problema. Mi želimo sudjelovati, ali imamo drugačije mišljenje i drugačije metode za rješavanje ovog problema i čini nam se zapanjujući da zemlje kao Češka, Poljska ili Slovačka bi trebale e, izaći iz Europske unije zbog e, toga što nam neki nama predstavljaju prijetnju postalo je vrlo jasno da postoje tenzije i unutar Europske unije i u ovom domu i diljem Europe kada se govori o migracijama, pa ipak. E, suočili smo se sa znatnim izazovima koji su i mnogo teži od ovoga i sretni smo e, regije u svijetu sa 28 zemalja članica, dobro uskoro 27, ali ipak 500 milijuna ljudi sa najvećom pismenošću, sa najnižom razinom smrtnosti djece, pismeni smo. Imamo toliko sretnih okolnosti koje drugi na ovoj planeti nemaju i mogu samo o tome sanjati. Mi možemo biti dio rješenja e, što se tiče globalnog e, sporazuma o migracijama. A kad govorimo o uspostavljanju sigurnih, urednih i redovnih migracija i upravljanju migracija, trebali bismo preuzeti svoj dio odgovornosti za to i zajednički to učiniti. Kao što je neko rekao od panelista, Nijedna zemlja ne može s time izaći na kraj sama s migracijama, ali zajedno možemo biti snažni i zajedno time upravljati. I mislim da je ovo doista bila vrlo zanimljiva rasprava. Vidjeli smo da postoje razlike, razlike među zemljama i kolegama iz različitih zemalja, ali mislim da smo postigli bolje razumijevanje. I nadam se i povećali međusobno poštovanje. Pa evo, ovo su bile završne riječi kojima vam zahvaljujem na ovom panelu i predajem predsjedanje gospođi Šujici koja je trebala predsjedati sljedećim sljedećom sesijom, pod, dakle, podpredsjednicom odbora AFET. everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get... Pa evo, odhetno došli do konačnog dijela naše današnje grade. Znam da smo svi već umorni pomalo, pa završimo evo naš današnji rad. Ako možemo uzeti mjesta, dakle. Thank Hello Hvala. Sada dolazimo do zadnjeg dijela današnjeg sastanka. For winding up Pa prije nego što krenemo na zaključne, e, za zaključke, dajem e, riječ gospodinu Marku Giacominiju. E, e Gospodin Giacomini ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. Prije svega zahvaljujem organizatorima na ovoj doista važnoj raspravi koja dolazi u pravi čas. Odmah nakon e, prezentacije nultog nacrta za oba e, sporazuma. Hvala na aktivnom angažmanu parlamenta i ovog odbora i sudjelovanju nacionalnih e, parlamenta u ovoj raspravi. Samo e, rasprava koja će uključiti sve relevantne dionike i temeljem potpore svih parlamenta omogućiti će međunarodnoj zajednici da razvije dva sveobuhvatna i realistična sporazuma. Migracija svakako je globalno pitanje i Njoška deklaracija postavila je E, jedan ključni dokaz u globalnoj agendi. Glavni principi za crtani njoškoj deklaraciji solidarnost, zajednička odgovornost, multilateralizam i uključivanje ostaju temeljni rukovodeći principi za globalni princip rješavanja migracija kao globalne i sve šire stvarnosti. Kao što je danas rekao niz govornika, danas više od 65 milijardi ljudi je prisilno razmješteno diljem e, svijeta kao izbjeglice, tražitelje azila ili interno raseljene osobe. Te postoji 250 milijuna međunarodnih migranta diljem svijeta, a većina njih putuje i radi e, uvijek na uredoviti način. Europska unija razvija e, dugoročnu strategiju temeljem partnerstva zatim e, ide u smjeru očuvanja života, e, zaštite migranata, zaštite e, od krijumčarenja te stvaranjem pravnih puteva za ulazak u Europu. Također, napre su usmjereni prema uklanjanju uzroka za migracije. Novi instrumenti kao uzemni fondovi kao na izvalete, e, fokusiraju se na mlade i stvaranje radnih mjesta. Ovakav sveobuhvatni pristup da već daje pozitivne rezultate i spremni smo ta iskustva e, pretočiti u razvoju dvaju sporazuma. Ne možemo doći do rješenja stojeći po strani, naime uvjereni smo da sve države, zemlje podrijetla, tranzita i odredišta mogu imati koristi od duže međunarodne suradnje. U tom smislu, prvi dio rasprave e, odnosio se na globalni sporazum o izbjeglicama. Mi podupiramo UNHCR u važnim naporima razvoja e, sveobuhvatnih odgovora i okupljenju svih dionika u inkluzivan i e, proces. Kao što su već i drugi rekli, solidarnost u poboljšavanju života milijuna ljudi koji su u migracijama je ključno. Također podjela odgovornosti i poštovanje međunarodnih e, ljudskih prava treba biti temelj budućeg sporazuma o izbjeglicama. Važno je osigurati balansirani i inkluzivni globalni sporazum sa konkretnim mjerama a koji će uspuniti očekivanja zemalja domaćina i popustiti pritisak koji, pod kojim se nalaze. Što se tiče globalnog e, sporazuma o migracijama, imali smo e, priliku čuti veleposlanike Kamače Laubera i zahvaljujemo im na odličnom djelovanju i radu na izradi nultog nacrta kao važnog temelja za pregovore. On je sveobuhvatan i svaka ko ima za cilj uravnoteženo uzeti u obzir interese zemlje podrijetla tranzita i odredišta i postići cilj sigurne, uredne i zakonite migracije. Pozdravljamo fokus na ljudskim pravima i pristup koji se fokusira na ljude koji je posebice osjetljiv prema ljudima u osjetljivim situacijama, posebice djeci i uzimajući obzir rodne aspekte. Pozdravljamo ovaj razvoj i cijenimo i predloge za konkretno djelovanje da se razbije poslovni model krijumčara i da se spriječi trgovina ljudima. Na ovom temelju treba će voditi i dalje rasprave kako bi se bolje pojasnile pitanja u sporazumu je što je jačanje suradnje u redovnim migracijama kao i omogućiti povratak i ponovni prihvat, e, te uzimajući u obzir potrebe migranata samih, a poštujući i vrijednosti e, i zabrinutosti društava koje su im domaćini ili u njihovim zemljama podrijetla. To znači da se treba pozabaviti pitanjima kao što su integracija i apsorpcijski kapacitet tržišta rada, i na posljedku nastavljamo se zalagati za vodeću ulogu IOM-a u provedbi e, i u ovom cijelom procesu u UN-u. Ne treba niti posebice govoriti da partnerstvo i angažman su naši temelji vodeći principi, a nedavno uspostavljanje e, EU e, UN E, radne skupine je glavni primjer toga koliko se može postići u uskoj suradnji s drugim partnerima u području migracija. I zahvaljujemo e, parlamentu na ovoj raspravi te na djelovanju službe za vanjsko djelovanje u ovom procesu i službe za vanjsko djelovanje nastaviti će taj rad i davati potporu bugarskom predsjedništvu i nastaviti ćemo ažurirati Europski parlament i dalje raditi s njima, te se veselimo i plenarnoj rezoluciji iz Ožeka. Hvala. Hvala gospodin Đakomini. To je bilo doista zanimljivo. Hvala što ste nas izvijestili i sada još želim dati riječi predsjedatelju odbora Libe gospodinu Moraesu da dade svoje završne napomene. Evo ja ću vrlo kratko samo. Dan je bio vrlo dug, svi smo umorni i evo želim samo prokomentirati vrlo kratko. Prije svega zahvaliti nacionalnim zastupnicima, posebice onima koji su ostali do kraja sastanka. Proces globalnog sporazuma jedan je od najosjetljivijih i najtežih pitanja za nacionalne parlamente i zemlje članice i toga smo jako svjesni i svjesni smo da postoji cijeli spektar mišljenja u zemljama članicama i to smo danas i čuli. I također neke zemlje članice su u drugačijim eh, situacijama što se tiče globalne krize i Grčka, Švedska, Njemačka, Portugal i neke zemlje grada. Naime, mi smo toga svjesni, jer mi imamo također zastupnike iz tih zemalja i mi također to poznajemo. Naime, e, mi razumijemo pokretače migracije i pokretači azila su iz pojedinih zemalja i naravno to znamo. Međutim, e, Pitanje je da postoje sada dva globalna sporazuma koje, na kojima se sada radi i da u njima treba biti uključen. Što se institucija tiče, Europske unije, vijeća, službe za vanjsko djelovanje, od komisije, kao što smo čuli, ali od srpe. Europskog parlamenta kao su legislatore, otprilike 40% svog zakonodavstva a, E, radi se pod ovim predsjedništvom upravo o azilu i migracijama. Znači, važno je imati interakciju s vama i važno je također reći nešto o ova dva globalna sporazuma. Znači, ovo je bio vrlo koristan proces čusti to izravno od vas, iako je <laughs> dobro ovaj proces dosta ovako bio kompliciran. Ali drugo, ali treće, što sada? Što se tiče parlamenta i institucija, mi ćemo imati rezoluciju ožujku koja će biti, trudit ćemo se što je više uravnotežena. A za odbor Libe koji radi legislativni dio, čuti ćemo još i neke dijele toga koji se odnose na AFET. U prosincu ćemo ići u Maroko, ali ćemo organizirati dalje sastanke o globalnom sporazumu i radit ćemo na holistički način ne samo s kolegama u AFET-u, nego i odboru za ljudska pitanja 25. E, travnja i osigurat ćemo jedan sveobuhvatan kohezivan proces. Svakako razumijete da je ovo jedno od ključnih pitanja u mnogim zemljama članicama kao i kod nas u institucijama. Tako da danas mi sastanak nije riješio sve te probleme, no E, cijenimo činjenicu da ste si uzeli vremena da budete ovdje i doprinesete ovom procesu. I bolje je biti uključen u ovaj proces kao Europska unija. Dakle, još jednom zahvaljujem na ovoj suradnji. I svakako smo puno danas naučili o sadašnjoj situaciji, posebice u nekim zemljama članicama. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Hvala gospodinu Mrez, hvala kod na završnim napomenama i završnim riječima, ali ne samo i na tome, nego i na svom radu odbora Libe. Jer odbor Libe je odbor u kojemu se radi najveći dio legislativnog posla. Dakle, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, uvaženi kolege, vjerujem da je ovo rasprava bila stvarno važna ne samo zbog važnosti globalnog procesa, znači globalnog sporazuma, nego upravo zato što su zemlje članice ti pokretači u međuvladnim pregovorima. Kao što je Claude rekao, znamo da je ovo aktualna i vruća tema u svim našim zemljama i kao što smo danas čuli, svijetu treba europsko vodstvo u pregovorima o globalnom sporazumu i kako bi da to vodstvo, ono, Europa mora biti ujedinjena. Mora govoriti jednim glasom temeljem zajedničke vizije. Nijedna zemlja, e, kao što smo čuli, ne može učinkovito sama riješiti ovo pitanje. Dakle, ovo Ovaj e, je sastanak e, imao za cilj jačati ovu zajedničku viziju. Nastavit ćemo ovo sljedećih mjeseci i e, u sljedećoj polovici godine kada će se usvajati sporazuma. Parlamenti treba osigurati da se njihov glas čuje, a to ne možemo prepustiti samo vladama da se bave pitanjima globalnih migracija i prisilnih raseljenja koje je od ključne važnosti za naše građane. Mi kao parlamentarci trebamo biti uključeni, moramo pomoći, želimo da se naš e, glas čuje. Dakle, evo još jednom, na kraju ovog današnjeg sastanka, zahvaljujem svim govornicima i zastupnicima nacionalnih parlamenta što su nam se priključili danas te na odličnim doprinosima današnjem radu. Dakle, hvala još jednom i želim vam ugodno večer. Hvala